sada nastaviti sa točkom 15. odnosi EU-a s Tunisom u aktualnom regionalnom kontekstu. I izvješće koje je kolega Castaldo pripremio, kolega Castaldo, ako mi date dozvolu da unaprijed e, nositelje nagrade Saharova i mogao sam s njima razgovarati, da evo ih pozdravim i drago mi je što ste ovdje a, i što e, ćete promatrati dio našeg sastanka Encef Hajdar kao predstavnica Rafa Badavija koji još uvijek u Saudijskoj Arabiji se nalazi u zatvoru pod nemogućim uvjetima, a isto tako je e, zlostavljan bičevanjem i gospođo Hajda, ja vas molim da vi iznesete vaše izlaganje. So, you have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 Äh, die, wegen der sind S obzirom na kratke rokove, eh, dozvolite da sad eh, navedem druge nositelje nagrada koji se nalaze ovdje. Alif Svercat, jedan od najpoznatijih sirijskih pol, političkih karikaturista i satiričara. Hvala lijepo što ste došli i na vašoj hrabrosti da u vašoj zemlji a, djelujete Vitali Ponarev koji je iz Rusije, iz Morlefa. Hvala i na vašem radu sa velikom zabrinutošću gledamo što se događa u Putinovoj Mosku gdje i što se događa e, sa vašom organizacijom, a i pod Brežnjevom ste mogli djelovati, a danas vrlo teško. Salim Mahmud Mohmad e, Osman, sudanski pravnik koji se uvijek zauzimao za slobodu svojih sugrađana i dobio nagradu 2007. godine. E, Pozdravljam i Sofi Busson, predstavnica novinara bez granica. Hvala lijepo na vašem radu i vašoj organizaciji koja je od izuzetno velikog značaja i ovih dana u Turskoj. S nama se nalazi i Srana Citvina, ona je predstavnica e, Bjeloruskog udruženja novinara. Nadamo se da ćemo vidjeti pozitivan napredak u vašoj državi u svakom slučaju imamo nadu s obzirom na razgovore koje su na Taslima Nasrim, koja je isto tako novinarka i autorica, te kao liječnica i humanistica je stekla velik ugled u borbi protiv velikog broja nepravdi koje su povezane sa problematikom žena i tlačenju, potlačivanju žena. Drago nam je što ste ovdje i vidjeli smo da ste imali i uspjeh kao bestsellera autorica iz Bangladeša, Dana Selimbegović. Aktivistica na području ljudskih prava iz Sarajeva, koja 1998. kroz e, svoj novinarski rat stekla velik ugled e, i pokazala veliku hrabrost. Hvala lijepo što ste e, našli i doputovali do nas i želim vam sve najbolje kasnije na vašem sastanku i zasjedanju i puno sreće i uspjeha. Možemo početi. Izvolite. Imate riječ.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 Htjela sam vam zahvaliti. Jako sam e, počašćena i zadovoljna što sam mogla ovdje danas doći. Nosim vam poriku, poruku e, gospodina Badavija, on, Rafa Badavija, on je moj suprug, on je zatvoren već tri godine. E, donijela sam i e, pisma svoje troje djece koja nisu sa svojim ocem. Nadam se da će moj muž e, Raif Badavi jednom moći dan doći ovdje. Isto tako, isto tako šaljem poruku svoga supruga koji se nada da će njegovo pitanje biti pozitivno riješeno jer je bitna sloboda izražavanja. To je nešto što bi trebalo biti dano svim muškarcima i ženama bez iznimke. Ja sam jako puno govorila o Rajfu i nastavit ću govoriti o njemu i iskoristit ću sve prigode iskoristila sam i različite prilike koje su mi bile dane, a to čini mi danas da, da govorim o njemu. Htjela bih s njime moći razgovarati direktno, reći mu što nosim u srcu. E, ljubavi. Četiri godine su prošle u našem praznome stanu. Stan je prazan zato što nisi s nama. Moramo odgovarati na pitanja naše djece. Kada se ti pojaviš na vratima, kako ću reagirati? Hoću li biti sretna? Hoću li plakati? Vidjet ćemo što ćemo, kako ćemo se ponašati. Vratit ćemo se svakodnevnim navikama. Gledat ćemo što jesti, što, se, što ćemo obući, e, kamo izaći. E, tri godine tvog e, tvog e, zatvora su duge godine i sve to zbog sukoba sa saudijskim režimom. Naša djeca rastu, a ja, ja sam doista sretna e, što ti djeca sliče, pametna su kao ti i hrabra. I ti si E, omiljen u svijetu, imaš puno prijatelja u svijetu. To su slobodni ljudi koji se bore za tvoju slobodu. To su e, tvoja obitelj, tvoji prijatelji, e, to je tvoja druga domovina, nisi sam. Postoji solidarnost, njihova solidarnost, njihova podrška nam puno znači. Htjela bih u tvoje ime zahvaliti na pomoći svim slobodnim glasovima u svijetu i htjela bih reći u tvoje ime, Raif, hvala vam svima na pomoći, hvala u tvoje ime i hvala u moje, moje osobno ime. Hvala. Gospođa Hajda, želim vam zahvaliti na ovim upečatljivim riječima kao što je to izjava ljubavi prema vašem suprugu, ovo je ujedno i izjava i za nas. Nas kako bismo se zauzeli za vašeg supruga, kako bismo se zauzeli za sve koji su prognani i sve one koji su pokazali veliku hrabrost. Jutros na konferenciji sam kazao da je to za mene možda lako. Ja mogu govoriti koliko god želim, ali nikada neću završiti u zatvoru i ne moram se brinuti da će mi se išta lošeg dogoditi. Znači, hrabar novinar u Europskoj uniji i hrabar političar biti u Europskoj uniji ne treba zapravo prave istinske hrabrosti i to je upravo ta ključna razlika. Hvala vam o istinu i hvala e, vašim e, svima iz vašeg okruženja što vas ne zaboravljamo i to će biti težište i naglasak našeg rada. E, Mudar čovjek je kazao, slobodni smo tek kada je i posljednji čovjek oslobođen. To će biti naš nalog za rad. Hvala lijepo što ste našli i vremena da se obratite i nama. Nastavljamo sa našim dnevnim redom i sada ćemo čuti izvješće našeg izvjestitelja kolega Kastalda vezano u situaciji u Tunisu u sadašnjim okolnostima. E, imamo imamo 27 amandmana. E, možda ćemo imati i kompromisnih e, prijedloga na odboru 13. i 14. lipnja ćemo glasovati i onda će na plenarnoj sjednici u rujnu biti ova točka Kestal, imate riječ. Hvala lijepa, hvala e, gospodine predsjedniče. Na prvome mjestu e, bih želio kazati jednu uvodnu e, napomenu. Ja bih gospođe Encef Hajde želio zahvaliti što je nam učinila veliku čast svojom nazočnošću i što će nas i nadalje pozivati e, da našu nagradu Saharov e, da podupiremo i dalje u njegovim nastojanjima kako bi Saudijska Arabija slijedila njegovu e, zapravo ideju pravične demokracije. Prelazim na izvješće, zahvaljujem svim kolegama koji su sudjelovali u radu, u izradi ovog izvješća sa svojim konstruktivnim amandmanima, a isto tako mogu zaključiti da imamo velik interes kada je riječ o Tunisu i kada je riječ o našem odboru. Želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni. Imali smo još nedugo jednu vrlo plodnu sastanak i izuzetno pozitivnu je odjek samog sastanka 17 kompromisnih prijedloga koje smo izradili i koji obuhvaćaju sve važne točke u samom izvješću. Vidim isto tako da su velika nastojanja i u klubovima e, kako bi se izradili zajedničke osnove i kako bismo imali izvješće koje je prihvatljivo za većinu ako smo mišljenja da je Tunis ujedno model za sve islamske države i ovom regionalnom kontekstu, sigurno je Tunis jedan izuzetno pozitivan primjer za bilateralne odnosne Evropske unije i Tunisa. Naš je cilj pri tom da uistinu pokušamo e, postići i suglasje između svih klubova i kako bismo imali jedan sveobuhvatan dokument. Želimo imati jedan sporazum koji neće biti samo e, sporazum o slobodnoj trgovini, već koji će obuhvatiti i sve političke kriterije kako bi e, Tunis postao naš partner ekscelentnosti, izuzetnosti. Na sjednici sa izvjestiteljima iz Sjene i s obzirom na još predstojeći posao o samim tehničkim detaljima koji ćemo još imati pred sobom, ja bih želio ukazati na neke novine. Ja želim pozdraviti u sklopu toga to što je Tunijski parlament e, i dakle odbor narodnih zastupnika uputio u parlament e, jedan prijedlog e, o kojem se raspravlja i koji prijedlog bi trebao dovesti do toga da se kazneni zakonik prilagodi međunarodnim standardima. To smo bili tražili u našim kompromisnim prijedlozima kako bismo u području prevencije imali upravo daleko veće zahvate nego što je to bilo ranije. Još bih želio upoznati kolege s eh, jednom vrlo važnom političkom skupom koji je održan prošlog vikenda, deseti kongres NADE i u sklopu tog kongresa većinom glasova je donesen eh, zaključak eh, kako bi se odvojilo znači i religija od države, što znači da same stranke koje na neki način zastupaju fundamentalističko gledanje i koje su usmjerene i zasnovane na fundamentalizmu mogu sudjelovati u demokratskom životu Tunisa, ali u okviru dakle podjele vlasti i to bi ujedno mogao biti model i za ostale države Potom, vezano uz slobodu izražavanja i slobodu medija, to je bio predmet kompromisnog priloga broj 3. Potom se postavlja pitanje i zapošljavanje mladih te mladih općenito. U samom amandmanu broj 4 čini mi se jako važnim također i sondiranje samih uzroka radikalizacije o kojima govorimo u kompromisu broj 15, mislim da ćemo o ovome moći raspravljati u četvrtak nakon plenarne sjednice u još detalje. Još jednom želim zahvaliti kolegama a ovim izvješćem bismo htjeli dati jasan signal da želimo podržati Tunis, apsolutno smo uvjereni u to da Tunis kroči demokratskim putem i da će to činiti u budućnosti, te da je Tunis jedan izuzetan partner u budućnosti i svakako ćemo se zalagati za ovu borbu koju ne vodimo sami u parlamenti. za EPP, jer gospodin Čeza će govoriti, a nakon toga gospodin Panzeri. Da, evo, ostanemo na talijanskom jeziku, to je talijanski prilog. Ja bih eh, želio zahvaliti kolegi Gazdaliju na njegovom radu. Ovo je izuzetno uravnotežen eh, izvješće koje temelju njegove eh, komunikologije i metode koje je primijenio zaista u usporedbi sa onime što smo imali prošli puta, napravili smo veliki iskorak. Dobili smo velik stupanj suglasnosti kada je riječ o Tunisu i mislim da smo svi zajedno suglasni da je to jedna izuzetno dobra metoda, baš ako imamo na umu ono što je gospođa Hajda kazala, to je ljubavno pismo upućeno njenom suprugu koja nas svakako treba poticati da i nadalje sa velikom energijom pratimo ovaj put demokratizacije i izgradnje pravne države i vladavine prava. Što se tiče izvješća o Tunisu, izuzetno je važno da ovaj demokratski proces u Tunisu bude nastavljen. E, on zaslužuje svakako našu punu potporu Europa mora imati konkretne korake i konkretne elemente rada, što znači da mora parlament funkcionirati, da političke stranke mora ispuniti svoju zadaću. U Tunisu smo bili u sklopu jednog izaslanstva, vodili smo interesantne razgovore i u okviru kojih je zapravo uočeno sve ono što je potrebno za rad stranaka i isto tako iz radnja parlamentarnog sustava te funkcioniranje parlamenta. U tom izvješću također je postalo jasno da postoje vrlo konkretni zadaci koje Tunis e, mora e, ispuniti i na neki način započeti, a isto tako to znači sigurnost stabilizacije u našim zemljama. Vidimo mnogo mogućih e, poticaja i sigurnosni aspekt e, nije dovoljno visoko postavljen. Imamo stotine tisuća Libijaca koji borave u Tunisu. Tu moramo pogledati samo situaciju u Turskoj. Izuzetno je važno da ovi ljudi e, imaju e, dostojanstven smještaj. Govorimo o mobilnosti, govorimo o istraživanju, o svim izuzetno važnim temama, te isto tako i o potrebi da se politika dobro susjedstva iskoristi sve svoje instrumente koje stoje na raspolaganju, da ih koristi na opći način, prije svega kada je riječ o mladima u Tunisu, a to je zapošljavanje, studiji te potpora u kulturnom području. Nažalost, ono čemu smo svjedoci da u Tunisu imamo izuzetno visoku stopu nezaposlenosti, poglavito među mladima, što dovodi do jedne neravnoteže i do toga da mladi ipak traže svoju, e, na neki način, budućnost možda i u terorizmu. Postigli smo napredak, imali smo 18 kompromisnih e, prijedloga koje je kolega spomenuo i mislim da ćemo uspjeti ovaj rad e, u roku još jednog tjedna dovršiti i sa ovim e, doprinosom možemo kazati da smo napravili jedan veliki iskorak vezano uz Tunis i demokratske procese. Hvala lijepo. Antonio. E, hvala predsjedniče. Svakako ponavljam e, pohvale izvjestitelju na ozbiljnom pristupu koji je zauzeo, uvijek je pažljivo slušao. Izvjestitelj Sjeni svakako radi sa važnom izvješću. I to je prilika da također zacrtamo i vrlo jasnu političku liniju e, na strani Europskog parlamenta prema Tunisu. I mislim da je ključna svrha ovdje iskoristiti sve nužne instrumente, a da bi se poticao razvoj i rast e, u zemlji. A posebice e, sada suočeno je sa terorističkim napadima e, koje smo vidjeli koji su doista vrlo opteretili turističku industriju, ako ništa drugo. I svakako Libija je samo kore vrata do i uvjeti naravno utječu na mnoge druge stvari. I vjerujem da doista ovdje moramo učiniti svoju, e, dati svoj doprinos i braniti Tunis kao politički prioriteti zapravo i politički, i financijski i ekonomski ovdje dodatno investirati napore. A to je poziv i na Tunis da nastavi sa reformama koje šalju e, i rade kako bi povećali fleksibilnost i brzinu procesa eh, i zakonodavnog procesa te eh, zacitavanje usvajanja zakona što je važno kako bi se osigurali uvjeti za ekonomski i socijalni život. Svakako tunisko društvo je u promjeni i mijenja se, evaluira eh, i svakako zanimljivo je bilo pogledati kongres Nahti i zaključak e, da se razdvoji vjera od političkog djelovanja. E, međunarodni promatači nas reći pa da, to je sve lijepo, ali to je sve više manje samo e, nahtin, ono, uljepšavanje situacije i mazanje oči, ali čak i ako jest, ipak pokazuje da postoji želja da se razdvoji politička aktivnost inicijativa s jedne strane i vjera s druge strane i mislim da bez obzira na to kakva je procjena, to je povijesni razvoj e, sam po sebi i vjerujem da moramo podupirati i poticati i jačati takav razvoj na cijelom putu kako bi e, mogao doista utjecati na veći rast i razvoj u Tunisu. Dakle, e, ovo izvješće koje doista predstavlja važan korak naprijed. <clears throat> Very briefly, samo kratko, zahvaljujem e, kolegama na sastanku sjene koji smo imali. Također Fabio izvjestili posebice na njegovom e, pristupu pregovorima. Jer e, još jednom struktura njegovog izvješća dala je vrlo dobar fokus i omogućila lakše čitanje. Mi smo sada u fazi kompromisa mnogo toga EKR može podupreti, a načelno trebamo poslati jaku poruku potpore Tunisu. Ekonomski razvoj biti će temelj e, stabilnosti i sigurnosti u Tunisu. Rast će stvoriti e, bogatstvo i radna mjesta za građane. Zajedno sa obrazovanjem stvorit će prilike za mlade a koji će ih odmaknuti od radikalizacije. Sjetimo se također i pažljivo upravljene, e, da pažljivo upravljena makroekonomska pomoć može pomoći, ali samo ako je povezana sa opipljivim e, mikroekonomskim koristima. Znači, možemo mi graditi mostove i e, zračne luke, ali obuka učitelja i opskrba vodom su e, način kako se može pridobiti građaninu e, građanin Tunisu. Za liberale, gospođa Dusame. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih kolegi Kastaldo reći da njegovo izvješće je izvrsno. Sadržaj je izvješćen i mislim da je pristup, filozofija, podloga je pozitivna. E, govorimo na temelju onoga što je rečeno, ali kao što znate, svi znamo zbog čega mi, Europska unija, treba pomoći Tunisu. To je nešto što je jako bitno i za Tunis i za Europsku uniju. Tunis je jedna od rijetkih zemalja koja doista prolazi proces demokratske tranzicije. E, isto tako, Kao što znate i Nobelova nagrada je dodijeljena u tom smislu. Kolega e, Castaldo i Panceri su govorili o e, odvojenosti crkve, odnosno vjere i države i jako je bitno da je to navedeno u tekstu. To je od ključne važnosti s obzirom na to da povezivanje vjere i e, države dovodi do destabilizacije velikog broja e, zemalja. Da, treba podržati tranziciju u e, Tunisu. Naravno, Tunis prolazi ekonomsku krizu. Isto tako je velik broj mladih mladi koji su nezaposleni, prije svega na jugu zemlje a zbog e, napada je isto tako oslabljen i turizam. Naravno, postoji to solidarnost, ali to je nešto što je jako opasno po ekonomski razvoj. Podupiremo Tunis zato što je, su izazovi, sigurnosni izazovi e, za Tunis jako veliki i to ne samo u smislu terorističkih napada, već i isto tako s obzirom na susjednu Libiju. Isto tako tu je velik e, broj izbjeglica koji napuštaju Libiju i odlaze u Tunisu. I to je sve, to su sve stvari koje otežavaju njihovu poziciju. Mislim da je Europska, Europa već puno napravila sa svoje strane. U prvom tromjeseću smo izglasali tri važna dokumenta. S, s kolegama smo radili na rezoluciji o pokretanju ekonomskog i političkog partnerstva između Europske unije i Tunisa i nadam se da će to ići u dobrom smjeru. Parlament je isto tako izglasao hitne mjere, iako to baš nije bilo jednostavno, e, s ciljem davanja e, dodatnih kvota, a e, jutro smo u odboru INTA izglasali pomoć u iznosu od 500 milijuna eura. Kad je riječ o pomoći i kad sam govorila o ovom iznosu, Dakle, ovdje se, e, tu se ne radi o e, darovnici, dakle, radi se o zajmovima. E, Tunis je dosta zadužen, ovo nije prvi put da Europska unija pomaže i svi trebamo vidjeti postoji li na, Europskoj, na razini Europske unije, na, uniji, na razini Europske unije drugih mogućnosti. Francuska je dio tuniškog duga pretvorila u projekte koji su jako korisne za zemlju. I mislim da Europska unija treba isto tako razmišljati na, na sličan način. Treba biti realističan i na neki način djelovanje usmjeriti prema razvoju Tunisa. Hvala. Hvala. Gospođa Veržija je sljedeća. Hvala gospodine predsjedavajući. ja bih isto tako htjela zahvaliti kolegi Kastaldu zato što smo doista vrlo ugodno e, surađivali svi zajedno i on je doista pokušao zadovoljiti e, sva mišljenja. I samim time smo e, postali još uvjereniji da je Tunisu potrebna naša pomoć. Tunis igra ključnu ulogu i politički je važno poduprijeti demokratsku tranziciju u toj zemlji postignut je napredak u brojnim područjima, možda ne dovoljno, ali sjećam se jednog e, prijatelja koji mi je objasnio nakon arapskog proljeća da ni francuska revolucija se nije dogodila u roku godine dana i demokracija, odnosno demokratizacija je dugačak proces i e, mnogi među nama to znaju. E, glavni Problem u Tunisu koji treba riješiti je socijalni problem. E, tu nije postignut napredak nikakav od e, Tuniske revolucije. Tu je problem nezaposlenosti, tu su i velike regionalne razlike. Siromaštvo i nezaposlenost su posebno izražene na jugu zemlje i na jugoistoku odnosno zapadu e, zemlje. Isto tako bih e, htjela reagirati na ono što je rekla gospođa de Sarneze, ali u svakom slučaju u okviru Europske unije važno je da ovaj, ovo partnerstvo ide u dobrom smislu i u ekonomskom i u socijalnom pogledu. I Europska unija ne bi trebala davati E, prioritet nekim drugim stvarima, a da to bude štetno za razvoj Tunisa. Jer jer e, ovi socijalni problemi već dovoljno štete Tunisu. Htjela bih isto tako naglasiti važnost borbe protiv turizma, e, terorizma i u toj zemlji se to čini na štetu, na oštrb ljudskih prava, na štetu medijskih sloboda i blogera. Mislim da nismo dovoljno inzistirali na činjenici da kad se borimo protiv terorizma, da je Tunis postrožio zakone vezane uz smrtnu kaznu i čini se da u tom smislu ne idu u dobrom smjeru. Htjela bih isto tako naglasiti da od rata u Libiji Tunis je primio milijun izbjeglica i to ne samo Libijaca. Dakle, radi se o ljudima koji su protjerani tijekom rata u, eh, iz, dakle, u Libiji i mislim da e, na neki način treba uspostaviti paralele. E, Tunis ima 10 e, milijuna stanovnika, a primili su milijun izbjeglica, a pogledajmo kakva je situacija u Europi i na to treba isto tako usmjeriti pozornost. I na kraju bih htjela telegrafski istaknuti da naš interes ne bi trebao biti samo ekonomske prirode, trebamo pružiti potporu tuniskom parlamentu, jer trenutno oni nemaju sredstava za funkcioniranje imaju puno odgovornosti, ali za to treba imati određena sredstva, treba, je pružiti potporu i civilnom društvu. Isto tako potpora Europska unija eh, bi trebala eh, ići u smjeru nepogoršavanja eh, zaduženosti Tunisa, koji predstavlja značajan dio njihovog BDP-a E, pitanje e, rodne ravnopravnosti je tu bitno, a isto tako i pitanje mobilnosti. Sve je veći broj mladih ljudi iz Magreba, a prije svega iz Tunisa, kojima je sve teže dobiti e, vizu za studiranje u Europskoj uniji. I to je barem, barem signale toga vidimo ovdje. Naravno, potrebne su ekonomske i socijalne reforme, ali to je nešto što ne bi, ne bi smjelo štetiti e, lokalnom gospodarstvu, niti e, poljoprivredi e, ili ne bi smjelo štetiti malim i srednjim poduzećima u Tunisu i e, isto tako postoji nekoliko projekata socijalnog poduzetništva, društvenog poduzetništva u Tunisu e, koje bi trebalo dalje poticati. Evo i s time ću završiti gospodine predsjedavajući. Hvala gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Htio bih prije svega E, pozdraviti rad kolege Kastalda, ali isto tako i rad svi koji su sudjelovali na izradi ovog izvješća. Mislim da se radi o izvješću koji nam omogućuje da vidimo kojim putem bi Europska unija trebala ići kako bi e, kako bismo osnažili pomoć Europske unije E, Tunisu. O tome su govorili moji prethodnici. Bio sam u e, Susu 18. i 19. E, travnja. Bili smo pozvani od strane tuniskog premijera i konferencija je na kojoj smo sudjelovali je bila otvorena u e, hotelu gdje je nekoliko mjeseci prije su izvršeni teroristički napadi gdje je preminulo, u kojem je preminulo 32 ljudi. To je isto tako bio način da se suočimo, suprotstavimo terorizmu. Tijekom te dvodnevne, dvodnevne e, konferencije u Susu zaključili smo da je e, ekonomska situacija E, jako loša. 80% e, e, hotela u Susu su praktički zatvoreni, prazni nakon napad, terorističkih napada prošle godine u lipnju u tome gradu. Nitko ne dolazi. Tako da je isto tako na neki način povratiti povjerenje u sigurnost Tunisa to možemo napraviti putem mjera sigurnosti. E, radi se o mjestu koje je 60 kilometara udaljeno od libijske granice, a situacija u Libiji je nestabilna i s obzirom na tu nestabilnost e, dovodi do terorističkih e, napada na jugu zemlje i stoga je potreb, su potrebne e, velike sigurnosne mjere u Tunisu. Dakle, osim ekonomske pomoći, isto tako trebamo uvesti i određene instrumente koji će nam omogućiti da damo veću potporu sigurnosti, sigurnosnim mjerama e, Tunisa na toj zajedničkoj granici i kako e, bismo na neki način ostvarili jedinstvo E, Libije, a samim time e, ćemo naravno pomoći i e, sigurnosti u susjednoj zemlji, a to je Tunis. Hvala. Hvala lijepo. Kao netko ko redovito posjećuje Tunis i to od 2011. godine, naravno da mi je drago koji konsenzus smo postigli ovdje i želim zahvaliti kolegi Fabio Castalu što je u svom izvješću upravo ovaj široki konsenzus jako dobro dao i obuhvatio i stavio do izražaja sve one pozitivne aspekte koje su se dogodili, a isto tako želim e, podcrtati i upozoriti na sljedeći. Smatram da je jako važno da naši kolege u parlamentu dobe punu podršku jer ovako velik zadatak eh, koji eh, kolege moraju ispuniti, aktualna situacija je zaista takva da još ne možemo reći da se ovi zadaci mogu cijelosti preuzeti. Ja bih eh, želio pocrtati još nešto kao pozitivnu kao pozitivan element Uvijek sam svjesno govorio o islamskoj stranci, a ne islamističkoj stranci. Dakle, islamska stranka je, mislim, da većina u toj stranci zapravo stoji iza toga da je vjera sustav vrijednosti, a ne politički program akcije i onaj kongres e, kojeg su sada održali u kojem su svoje osnovne smjernice e, na neki način inicirali i pokazali da žele upravo ovu podjelu i to moramo pozdraviti. Naš je interes e, jest da se E, dovede do kompatibilnosti islam i demokracije, ne samo teoretski, nego i u praktičnom smislu. I kada stranka to zapiše u svoj program, onda to treba zaista ocijeniti kao izuzetno pozitivnim pomakom. Ovdje je predloženo u izvješću u području dakle, gospodarskih pitanja da se između ostalog Tunis Um, uključi u kosme program za konkurentnost uh, malih i srednjih poduzeća, što pozdravljam, a isto tako navedeno je i uh, reforma poljoprivrednog sektora, um, štovane kolegice i kolege, ali tu bismo onda u nastavku, ako to podupremo, morali biti i konzekventni i otvoreni. Onda bismo morali i naše tržište otvoriti za srednja i mala poduzeća te za poljoprivredne proizvode. To ne smije biti jednosmjerna ulica, već dvosmjerna. Moramo iz reforma koje su se uspješno provedene povući određene pouke i isto tako dati ovu prednost a isto tako bi svi morali podržati ovo. Što se tiče sigurnosti i obrane, morali bismo jasno proanalizirati u dijalogu sa Tunižnjima što im je potrebno. Sve ono što im je potrebno, to im moramo isporučiti. U konačnici, to je naša prethodnica svega onoga što se tamo krivo dogodi, sve će se prije kasnije dogoditi i kod nas. Zbog toga je u našem najosnovnijem interesu, možda čak i povoljnije ako gledamo financijsku komponente, ako bismo se pobrinuli o tome da Tunižani u borbi protiv terorizma ili u drugim ugrožavanjima na neki način postavimo stvari već tamo i zbog toga se isto tako moramo pozitivno izraziti o svemu onom što je izvješću rečeno ja sam uvjeren da ćemo biti i dati jedan jasan, pozitivan signal našim prijateljima, e, dati im hrabrosti za nastavak e, njihova puta. To mora biti država koja će građanima omogućiti budućnost, gospodarski rast upravo tamo na licu mjesta i zbog toga što bi onda i sami građani pronašli svoje mjesto u vlastitoj državi. Hvala vam lijepo. Gospodin Castaldo, izvolite. Presidenti, grazie presidente. Hvala predsjedniče. Evo samo par e, riječi za kraj. Dobro, dobro, dobro, talijanski ću onda. E, slušao sam vrlo pažljivo sve što su rekli kolege i vjerujem da ovo nije uvijek slučaj, ali mislim da vrijedi ponoviti još jednom u e, budućnosti. Znači, kada izgradimo konvergenciju i između političkih skupina, mislim da možemo sve to nekako kupiti na jednom mjestu i povezati u izvješće većina stvari koje su rečene, napomene kolega, uključene su e, i e, usmjerene usmjerne prema ponovom pokretanju sektora turizma koji je pod velikim e, patio zbilja nakon napada i treba uspostaviti i brendirati imidž Tunisa i ponovno uspostaviti povjerenje i kredibilitet. Svakako već su poduzeti e, veliki napori što se tiče same sigurnosti u posljednje vrijeme. Također i da se uklone siromaštvo, bori protiv siromaštva i uklone regionalne neravnoteže koji su temeljni e, probleme po pitanju socijalnih razlika, upravo to je ona velika opasnost e, za daljnji rad e, koja može ugroziti stabilnost cijele zemlje i demokracije. I mogu li samo zahvaliti kolegama koji su iznijeli komentare. Ovo doista jest e, bio je jedan pregled i zajednički rad raznih klubova i parlamenta. Ali imamo i zajedničku parlamentarnu skupštinu u kontekstu Magreba kojom predsjeda gospodin Panceri i naravno nastavit ćemo i rad e, na obje fronte ovdje. Biće tu teme e, koje će omogućiti suradnju e, obiju strana Mediterana, Europske unije i Tunisa i nadam se da će E, taj zajednički rad e, dovesti jedan zajednički odgovor e, koji će dovesti do bolje borbe protiv terorizma te osigurati također i omogućiti zapošljenje, zapošljavanje mladih u raznim sektorima koje spomenuo je gospodin Galer u malim i srednjim tvrtkama i u poljoprivredi koje su središte E, naravno e, našeg poljoprivrede. Također suradnja sa odborom INTA, gospođe Desarneze je tu i također imamo jedan kompleksan, integrirani, usuglašeni pristup različitih tijela i odbora, što znači da možemo poslati jaki, jasni signal, a koji će naši kolege onda shvatiti kao poticaj i pomoć u pravom smjeru. Dakle, to je smjer u kojem želimo ići i vjerujem da AFET može usko surađivati sa kolegama u odboru INTA kada se radi o makroekonomskoj pomoći koja već postoji i koju svakako to pozdravljam. Još eh, jedan važan fokus točka, žačna točka je sigurnost, dimenzija sigurnosti. I svakako moramo tu uračunati i našeg velikog susjeda Libiju koja je izvor zabrinutosti. Imamo također, dakle, imamo vladu nacionalnog jedinstva, UN naporno radi. Stabilnost u Libiji također znači stabilnost za susjede, Tunis i ostatak eh, Magreba. Dakle, stabilnost je ključna stvar i svakako se slažem e, sa gospodinom Česom koji kaže svaku godinu koju e, potrošimo na ekonomsku i političku stabilnost u Tunisu donosi dalje koristi i nama, a ne samo Tunisu i upravo e, to je nešto što se širi cijelim krugom oko Mediterana. I Francuzi također, naši kolege iz Francuske također to znaju Znači, ne radi se samo o zemljama južnog sredozemlja. Na južnim stranama Europske unije već ima implikacije i potencijalne koristi i za zemlje članice i na sjeveru, istoku i zapadu. I svi smo poslušali poruku e, sa kongresa nafta, što je također važno jer znači da imamo više partnera za razgovor i to nam omogućuje također da e, raspravimo ista pitanja sa više uglova e, i gledišta i omogućiti i, i lakšu suradnju u Prviškom parlamentu s odgovarajućim financijskim instrumentima a kako bi se ta pomoglo u daljem razvoju tog procesa. Ako želimo imati demokratski parlament, u modernoj republici kao što je Tunis, institucije su tako važne i moramo dati odgovarajuće potice kako bismo jačali taj poželjni razvoj. I posebice, gospodinu Galeru, zahvaljujem na svemu što je učinjeno u tom smjeru i nadamo se da ćemo dobiti e, jaki jedinstveni glas na glasanju koji će poslati jasan e, signal potpore tuniškim partnerima i vjerujem da ovo nije kraj priče, nego pravi korak u pravom smjeru. Ovime zaključujemo raspravu. Glasat će se u lipnju, 13. do 14. lipnja, a u plenarnoj u rujnu. A sada krećemo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je prezentacija studije odbora elementi za novu strategiju za odnose s Iranom nakon nuklearnog sporazuma. Pa sam vam e, htio ovdje reći da visoka predstavnica Mogherini putovala je u Iran 16. travnja u pratnji sedam povjerenika. Također želim izvijestiti da imamo izvješće na vlastitu inicijativu EU strategija e, o Iranu, izvijestitelj gospodin Havit i e, odbor AFET naručuje studiju e, kako bi se podnijeli konkretni predlozi za jačanje odnosa između EU unije i Irana. Studiju je napisao dr. Uzbek Parsi, direktor e, e, istraživačke skupine Europa i Iran i gospođa Diana Esfandijari e, na King's College u Ujedinjenoj Kraljevini. Dakle, Pas je s nama ovdje i prezentirati će glavne nalaze studije do gospođa Parsi, doktor Parsi, imate desetak minuta da prezentirate zaključke. Zahvaljujem e, predsjedniče. Evo ja ću prezentirati ključne e, zaključke studije koje su prezentirane u izvješću i naše argumente da Europska unija i Iran trebaju, e, kako bi uspostavili bolje odnos, puno strukturirani i održivi oblik dijaloga, a da za to treba postojati strateška dimenzija koja se temelji samo na rješavanju neposrednih pitanja nego idu dalje od toga kako bi se uspostavio puno bolji e, odnos robustniji, a koji može e, nadići e, eventualna područja konflikta i neslaganja. U Iranu su održana dva važna izbora u posljednjim godinama. Prvi predsjednički e, u lipnju 2013. a što je omogućilo novu inicijativu za rješavanje nuklearnog pitanja koja, je došla do svog vrhunca u lipnju 2015. a u krajem e, travnja e, parlamentarni izbori gdje smo vidjeli da je populacija načelno ponovno glasala za one koji su bili za bolje otvorenije odnose, posebice s Europom i načelno općenito sa Zapadom. Dakle, u tom smislu u ovom trenutku možemo vidjeti da su zvijezde postavljene tako, što se tiče Irana, za puno bolji i održiviji oblik odnosa s Europskom unijom. Zatim je izvješće dalje E, raspravljao o detaljima i načelima takvog dijaloga. Ovdje je ključ održavanje e, nekih ključnih lekcija oko toga e, oko pitanja koja su riješila nuklearno pitanje, a sa glavnim zaključkom da to mora biti dijalog jednakih strana sa reciprocitetom. Dakle, dijalog koji se temelji na tome da jedna strana druga drži lekcije neće funkcionirati. E, Daljnja suradnja između Europske unije i Irana od zajedničke koristi, da osim u običajnim područjima trgovine i po, poslovanja je pitanje energetske sigurnosti Europske unije, ali i drugih područja kao što je te, e, transfer tehnologija, akademska razmjena, okoliš i održivi rast. Dakle, to su područja gdje Europska unija ima ekspertizu interes, a Iran potrebe i razumije da je suradnja sa Europom na njeznu korist. A ima i područja gdje se ne slažemo, gdje postoje kritika i protiv Irana, ali e, gdje Iran kritizira Europsku uniju. To su pitanja koja ne bi trebalo smesti suma, ali E, kako bi se ta pitanja mogla početi rješavati na bilo koji način da se dođe nekog zajedničkog razumijevanja e, ili ne, ne, nerazumijevanja, time se treba baviti u mnogo širem kontekstu i u okviru koji se ne odnosi samo na najvišu političku razinu. I upravo zato predlažemo uspostavu niz radnih odbora sa na razini državnih službenika i tehničkih e, stručnjaka koji će to razraditi, a da ne sve bude e, predmet političkih pregovora na najvišoj razini. Također postoje područja koja e, su od zajedničkog interesa kao regionalne pitanja, nestabilnost u Iraku i Afganistanu, te također krvi građanski rat u Siriji gdje je Iran jedan od nekoliko dionika i gdje ako se e, riješi sirijski konflikt e, iransko sudjelovanje za stolom će svakako biti nužno. Dakle, to su područja gdje možda nismo uvijek istog mišljenja kao Iran, ali kako bi ta pitanja riješili, Iran e, mora biti za pregovaračkim stolom, a kako bi bio za tim stolom, sa Iranom se mora razgovarati kao ravnopravnim partnerom, a ne držati lekcije. Dakle, to su područja gdje možemo vidjeti i suradnju i načine rješavanja pitanja gdje je sada uglavnom e, bilo više sukoba nego suradnje. Još jedan e, učinak ovih e, konflikata u regiji je prisilna migracija i izbjeglice, ljudi koji bježe od rata i nasilja. I to je još jedan od ovih učinaka koji pokazuju da kada pogledamo što se događa u regiji, Iran i Europska unija više manje su u istom čamcu, naime što god da se dogodi u regiji, neće utjecati samo na Iran, niti je Iran jedini čimbenik, nego je to nešto što izravno utječe na Europsku uniju i zato je našem strateškom interesu da vodimo održivi dijalog sa svim uključenim stranama kako bismo mogli uh, utjecati na sukobe za koju vjerujemo da utječu na nas. Thank you uh, Zahvaljujem, gospodine Havet. Uh, Izvjestelj nije s nama. colleagues, Koordinatori, onda. Gospodin Pereda, biste li vi htjeli nešto o tome reći ili ne biste? Gospodine Tanak? Ne. Netko drugi? Gospodine Pit... Ne. Mr. Bugner. Oh, uh, thank you. Um, I see some... Hvala. Vidim e, ja ovdje neke deficite u ovom izvješću. Na primjer, stranica 17. gdje se kaže trgovina e, i komercijalni poslovi će se povećati e, E, koji mogu poboljšati situaciju populacije u ali ja mislim da će upravo suprotno biti istina jer jer će prvo dobiti e, novac otići u e, revolucionarne tokove. novac koji dođe na taj način u Iran može se zapravo koristiti za supresiju populacije više nego sada. Zato treba biti pažljiv s time. Možda je to pesimističko gledište, ali svakako je jedna mogućnost koju moramo uzeti u obzir. Dakle, evo, upozoravam samo da na to treba obratiti pozornost. Sljedeća stvar, četiri stranica osamnesta, Okolišna pitanja. Ovdje je velika katastrofa i kažem doista katastrofa okolišne situacije je u u e, pitanju jezera Urmija, e, mislim, to je katastrofa. Imamo istražni reaktor, e, odnosno suradnju između zapadnih zemalja i Irana je u ovom području već počela. Dakle, ono što je potrebno u ovom izvješću je određeno poboljšanje, znači u nekim pogledima bi možda trebalo ići dublje. Hvala. Gospodin Boštinaru, izvolite. Zahvaljujem. Imam samo dva kratka komentara koja su također određene zabrinutosti. Kao prvo, trebali bismo pogledati koju ulogu igra Iran u sirijskoj krizi. u dobro i zlu, naime. Trebamo razmisliti o tome da E, bi trebali spriječiti mogućnost e, da bilo koja negativna uloga koja odigra Iran će biti uzrok e, za slabljenje odnosa između nas Irana. Trebamo jasno to reći i iskreno. A druga stvar koja je još više zabrinjavajuća, naime, čini se da postoji sve veća koncentracija naoružanja u rukama Hezbolaha, E, naoružanje koje ulazi u Siriju i ako akumulacija oružja u rukama Hezbolaha postigne određenu opasnu razinu, može doći do rizika e, konfrontacije na širokoj razini između dionika u regiji. To je još jedna vrlo osjetljiva tema koja treba biti svjestan i treba to raspravljati samo odnosno iskreno s Iranom, ali bolje je e, znati e, nešto o tome, a ne samo ulaziti u iluzije i utopije. Treba to učiniti na fer i pragmatični način, ali jasno reći i koja su to kritična pitanja. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine Boštinaru. Još netko se javlja za riječ? Čini se da ne. Gospodine Persi, izvolite. Zahvaljujem. Pa evo, dopuste da kažem nešto o pitanjima jedno po jedno. Što se tiče trgovine s Iranom i da će to uglavnom e, ići revolucionarnim snagama nek populacije. Mislim da je to možda presimplističko razumijevanje iranskog gospodarstva i e, društva, naravno. E, bez obzira na političku važnost eh, jedne skupine ljudi, gospodarstvo je mnogo šire i važnija i ne u rukama samo male skupine ljudi, a drugo s našim iskustvima zemalja pod masivnim velikom i sankcijama, jasno je da represivni aparat države posljednji na kojeg utječu sankcije i to gospodarske. Dakle, ako pogledate Irak 90-ih, možete vidjeti da bez obzira koliko smo stiskali Irak, e, sam novac koji se nalazio u rukama e, vlada je išao u represivni aparat. Dakle, dužno poštovanje što se tiče E, određenih skupina, oni će uvijek imati keš bez obzira što mi učinimo. A što se govori o trgovini, što se radi i tiče trgovine siranom ono ona je dobra i za nas i za njih, a za zemlju znači manje nezaposlenosti, više bogatstva za narod i više područja gdje će oni redovno interaktirati s nama, a što nije izravno političke prirode. Dakle, mi zapravo koristimo gospodarstvo kako bismo omogućili više puteva za interakciju. Hoće li se to značiti da ćemo uskladiti poglede o nekim stvarima? Znači li to da će populacija izravno biti više proeuropska? Ne, nema jamstva za to, ali činjenica da je izolacija za sada nikome e, nije donijela nikome ništa dobro ono s čime mi simpatiziramo. Možda mi smo trebali drugu strategiju, neku sa više područja povezanosti i konekcija sa različitim skupinama u društvu, a to će možda otvoriti iransko društvo za one koji njemu žive. A što se tiče Lekrune, e, nismo govorili o tom e, jezeru i mogli bismo nešto govoriti. To je okolišna katastrofa, ali nije jedina. To je jedna od onih koje su e, privukle najviše pozornosti javnih medija jer e, strašno je gledati jezero kako nestaje, ali ako pogledate e, to je zapravo samo vrh ledenog brega e, Veći problem u Iranu je da se, na primjer, voda ne reciklira, a u zemlji gdje je ulazak vode u ekološki sustav je nesiguran, kao i činjenica da postoji masovna urbanizacija već tri desetljeća sa nedovoljnim urbanim planiranjem i sa činjenicom da je u tijeku dezertifikacija. Znači, postoji niz strukturnih pitanja koja se tu e, vode već mnogo godina, provlače već mnogo godina, ali su sad došli do kritične točke, gdje nekim gradovima te goleme nestašice vode i sve više se postoje ovisan o sezonskim kišama kako bi se moglo barem nadati da će se imati dovoljno vode do sljedeće zime. Da, e, jezero mi je važno, ali također postoje još drugi veliki strukturni problemi gdje, na primjer, okolišne tehnologije koje e, kojima imaju pristup Europska unija i druge zemlje. To bi doista bilo od prednosti za iranske gradove e, i e, općenito. Što se pak tiče uloge Irana u Siriji i Hezbolaha, da, mislim da stvar ovdje nije u tome da mi ovdje pokušavamo zatvoriti oči prema odnosima snaga u regiji za koje zemlje, mnoge zemlje smatraju da su loše za regionalnu stabilnost ili misle da su opasne. Ne, nije u tome stvar. Ovdje je stvar u tome da kako bismo mi postigli strateški održivi dijalog s Iranom, također moramo uzeti u obzir ono što oni smatraju svojim nacionalnim interesom. Znači, uzimati njihov nacionalni interes u obzir ne znači priznati da su pravo ili im e, e, ili pristati na neki njihov argument, nego je samo vidjeti da postoji neki razlog zašto nešto rade, a to nije samo da nas uzroju, nego kako, da on, kako oni postupaju prema svojim e, konceptima ugroze, sigurnosti i prijetnje i možda ne moramo se s njima složiti, ali trebamo ih uzeti u obzir u raspravi. Upravo to je temeljni razlog zašto govorimo o dijalogu jednakih, e, a ne E, s visoka. Jer ako mi e, samo njima govorimo što treba oni promijeniti kako bismo mi njih prihvatili, e, to je onda zapravo mrtvo na samom početku jer oni ne smatraju da su oni dovoljno slabi da se na njih može vikati ili da ih se podučava i da im se govori kako da se ponašaju. A to po e, mojem mišljenju je ključno mišljenje E, ključni zaključak ovog zajedničkog sveobuhvatnog plana. Ako mi ne uzmemo u obzir njihovu percepciju stvari i njihove prioritete, ne moram se s njima složiti, ali ne uzeti ih u obzir znači da su pregovori krenuli nikamo. Samo u onom trenutku kad postoji prava recipro, onda e, pregovori mogu krenuti dalje i nema razloga da se ne smatra da se to može primijeniti na druga pitanja također. Nemojmo ponovno izmišljati toplu vodu. I hvala. A sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je zajednička rasprava o partnerstvu EU i Turkmenistanu, e, točke 17 i 18, izvjestitelj gospođa Ramona Manesku. I rekao bih da je to nastavak naših rasprava o ovom sporazumu. Imamo 186 amandmana, od kojih neki zahtijevaju odgodu ratifikacije PCA. I Znam da se izvjestitelj složio sa izvjestiteljima u sjeni i predlozima za danje rada koje bi uključivale novo, novo izvješće koje bi ocrtalo realistične mjerila prije e, davanja e, pristanka parlamenta. E, pozdravljam gospodina Tojo Klara, šef za ovo područje u službi za vanjsko djelovanje. A sada, gospođa Manesku, izvolite. Možete dati uvod u izvješće. That was not Ramona Manesku. Yet. To nije bila Ramona Manesku. Hvala lijepa, gospodine predsjedavatelju. Na prvom mjestu želila bih zahvaliti tajništvu AFETA i izvestiteljima o sjeni na izuzetno dobroj suradnji i na radu koju smo zajednički uspjeli dovršiti, a isto tako i predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje na njihovim informacijama, na njihovoj kooperativnosti koja je bila izuzetno učinkovita u izradi ovog dokumenta. Također bih željela E, isto tako e, uvjeriti e, Europsku službu za vanjsko djelovanje i oni članovi Europskog parlamenta koji su zauzeli svoje stavove na sastancima dakle, izvjestitelj osjenje cijene svaki napor, a i glede isto tako i napretka na području zaštite ljudskih prava, znajući koliko je i Europska služba za vanjsko djelovanje učinila na tom polju i u tom smjeru. Kao što ste i sami spomenuli, gospodine predsjedavatelju, što se tiče broja amandmana koje su uputili kolege, a isto tako i kroz prvu razmjenu gledišta, e, gospodin Burjan, specijalni predsjednik posljednji predstavnik Europske unije i nakon sastanka koje smo održali, zajedno sa izvestiteljima nimo moja malenkost, e, velika većina, jasna većina je bila za glasovanje zbog toga e, što smatramo da je e, nije pronađena većina i zbog toga smo odlučili da mudro postupimo i zamolila sam Afet i predsjedništvo da se odgodi privremeno ovo, ove preporuke, a isto tako i glasovanje o preporukama, sve dok nemamo jasan, potpuno jasan konsenzus unutar afeta i kako bismo imali pozitivno E, glasovanje vezano uz o partnerstvu i suradnji. To bi bila jasna poluka svih klubova. Želimo glasovati za sporazum o partnerstvu i suradnji, želimo imati konsenzus, ali pod određenim uvjetima koji će pomoći i same reformska nastojanja u Turkmenistanu. U isto vrijeme ja sam tražila i otvaranje jednog posebne procedure koje će omogućiti parlamentu da izrazi svoje mišljenje vezano uz sporazum o partnerstvu i suradnju s Turkmenistanom, a to je jedan, jedno međuizvješće koje je pod e, člankom 99.3 pravilnika Prijedlog takvog jednog međuizvješća bi bila da se uključe neki ključni elementi o kojima smo se sporazumili na sastanku sa izvjestiteljima u Sjeni, a isto tako i koraci koje turkmenistanski predstavnici moraju e, učiniti u području vladavine prava, isto tako i funkcionalni mehanizam monitoringa koji bi obuhvaćao specifične elemente koje moraju biti podastreti Europskom parlamentu kroz Europsku službu za vanjsko djelovanje i kroz komisiju, te kako bi se započela na neki način u, e, sa e, izaslanstvom u Aškabadu. E, smatramo da je to izuzetno važno i od velike pomoći za naša nastojanja. Ukoliko bi Europski parlament usvojio rezoluciju na temelju među izvješća, onda bismo periodički mogli provjeravati e, ispunjenje kriterija koji su postavljeni, a isto tako ukoliko se smatra da je napredak postupnik, onda bismo mogli e, krenuti prema sklapanju sporazuma sa pozitivnim glasovanjem vezano uz sporazum o partnerstvu i suradnji, što smatramo svi zajedno da je potrebno. Zbog toga čekamo odluku e, proširenog sastava predsjedništva koja će se održati vjerojatno danas. Isto tako mi je znano da tajništvo je poslalo jedan dopis e, koji su isto tako obuhvatili i izvjestitelje u, u sjeni, ovo među izvješće ja ću surađivati zajedno sa izvjestiteljima u sjeni i mi ćemo se suglasiti o samom sadržaju ovog među izvješća. Također bih željela istaknuti i pocrtati kontinuirana nastojanja i od strane e, dakle e, Europske službe za vanjsko djelovanje kao i predstavnika Turkmenistana. Moramo dati priznanje za sve one pozitivne korake koji su međuvremeno učinjeni pozitivno i valja isto tako interpretirati i to što je Turkmenistan usvojio nacionalni akcijski plan vezano uz zaštitu ljudskih prava od 2016. do 2020. koje je učinjeno na temelju stručnjaka Ujedinjenih naroda. To je nešto što nam pokazuje već u ovom trenutku spremnost i volju, a postoji i nada da će se učiniti još i više u Turkmenistanu. Drago mi je biti e, i čuti odluku koju će doneti prošireno predsjedništvo, a isto tako se radujem i budućoj suradnji izvjestiteljima u Sijeni, te isto tako predstavnicima Europske vanjske službe, a isto tako kako bismo imali u konačnici e, pozitivan ishod glasovanja vezano uz sklapanje sporazuma o partnerstvu i suradnji s Turkmenistanom. Hvala vam lijepa. Prema našem pravilniku sada bi bili pozvani izvjestitelji u sjeni, samo jedan kolega koji je izvjestitelj u sjeni, to je gospodin Betini ovdje nazočan. Ukoliko želite uzeti riječ, evo izvolite. Gospodine Bettini, izvolite. ti si jedini koji si ovdje, pa evo. Hvala lijepa, hvala. Ja sa svoje strane bih e, želio zahvaliti kolegici Manesku kao izvjestiteljici, jer ona se zaista našla u jednoj vrlo kompliciranoj situaciji kada gledamo s političke strane, u kojoj je uspjela učiniti izuzetan napor i posao, njena sposobnost sklapanja kompromisnih prijedloga i prihvaćanja ovih kompromisnih rješenja, te naše napomene e, i one napomene koje su unesene i koje su ugrađene u sam tekst, Pitanje je zapravo vrlo jednostavno. U konačnici bismo željeli postići sljedeći cilj, a to je da ovaj sporazum o partnerstvu i suradnji bude sklopljen. Međutim, moramo isto tako s druge strane svakako ovo sklapanje sporazuma učiniti ovisnim o konkretnim poboljšanjima i koracima u smjeru poboljšanja na području ljudskih prava u jednoj državi kao što je Turkmenistan u kojem još uvijek imamo veliki nesraz i nesrazmjernost što se tiče građanskih sloboda, sloboda medija. Turkmenistan s tim u vezi ostaje jedna od država koja je zapravo na samom začelju kada pogledamo međunarodne klasifikacije ovih kriterija. I nastojali smo i zaista smo pokušali e, učiniti neke pozitivne pomake i na neki način smo e, dali jednu vrlo jednostavno rješenje. Moramo u Turkmenistanu postaviti neke ciljeve koji će biti konkretni, koji su mjerljivi i isto tako ovi ciljevi moraju biti jasan signal i znak ne da Turkmenistan riješi kroz ovo sve svoje probleme. Ne želimo biti nerealni u našim zahtjevima, ali da imamo napredak koji će biti vidljiv primjerice da se donesu zakoni koji do sada nisu e, bili na snazi. To znači realne, realistične koraci koji su mogući. Ne želimo E, bilo što što bi bilo zapisano u zvijezdama, ali sve ono što može poboljšati uvjete života građana, stanovnika i koje bi imali i simboličku vrijednost na tom putu prema obnovi zemlja. U tom smjeru idu sva naša nastojanja, sve ovo skupa e, znači da ne gradimo dvorce u nebesima, niti kule u nebesima, već želimo realne osnove i moram istaknuti da sa polazištem izvestiteljice mogu biti potpuno suglasan i nadam se da ćemo ovaj redoslijed e, moći kao takav i donijeti te da ćemo svi zajedno si postaviti cilj kako bismo sve korake u konačnici i realizirali. Nadamo se također da ćemo moći posjetiti Turkmenistan, o tome smo razgovarali, to je naravno jedan od cilja. Što se tiče rokova, ne znam točno, vrlo teško je predvidjeti bilo što što je povezano sa vremenskim tijekom. Nadam se da ćemo e, što prije početi kako bismo što prije došli do ciljeva. Hvala, gospodin Mezareć, sljedeći govornik. Ja se ispričavam izvjestiteljici što nisam bio od samog početka nazočan, ali znam njeno stajalište, jer smo o njenom stajalištu detaljno e, razgovarali očigledno da izvjestiteljica e, ima svoju odluku. Ono što treba razjasniti s tim u vezi, a to je kroz prošireno predstavništvo i kroz ovaj naš odbor, koji će to biti tekst među izvješće. Da li ćemo koristiti izvješće kao E, osnova za daljnu raspravu ili ćemo doći sa jednim potpuno novim tekstom, no to je tehničko e, detaljiziranje ovog svega. Jedan od najvažnijih kriterija, kao što je i kolega kazao prije nekoliko trenutaka je i naglasio je da ono što pokušamo postići a ne da zaustavljamo bilo kakav konsenzus, ne pokušavamo Turkmenistan zadržati izvan ovog sporazuma. Ono što želimo postići je zapravo e, jedan uspjeh koji će biti korak napred e, što se tiče vladavine prava i što se tiče zaštite ljudskih prava Turkmenistanu. A to su ostvarivi ciljeve, to su ciljevi koji zaista e, će nas dovesti u mogućnosti da na neki način pokrenemo aktivnost u trenutku i kada vidimo da ta regija kreće u tom smjeru. Ne govorimo samo o Turkmenistanu, već o čitavoj regiji, ali Turkmenistan u tom sklopu je jako važna država i moramo biti izuzetno oprezni u ovom trenutku. S druge pak strane, ona točka o kojoj nismo razgovarali u našim, na našim sastancima, a to je političko pitanje. Moj klub je mišljenja da postavimo pitanje što Venecijanska komisija vezano uz ustavni amandmani i promjene ustavnih zakona, što bi to osiguralo kao jednu mogućnost evaluacija i koji bi bio ispravan način da se to čini. To je pitanje koje, evo, prosljeđujem u ime našeg kluba prema odboru AFET. Ono što bih želio naglasiti, apsolutno smo suglasni sa izvjestiteljicom o ovoj odluci i smo i u budućnosti surađivati na ovom pitanju. Hvala. Eduard, izvolim. Hvala predsjedatelju. Dvije kratke napomenu. E, na prvom mjestu želim zahvaliti izvjestiteljici na njenom nastojanju da se krene naprijed sa ovim dosijeom i na kreativnošti koje na kreativnošći kojom se zauzela u samom ovom predmetu ja mislim da sklapanje sporazuma o partnerstvu i suradnji za Turkmenistan bi razvilo e, cijelokupnu razinu svih odnosa i dalo bi zaista jednu promišljenu platformu za budući dijalog. A kako bih e, naglasio i ponovio ono što su kazali prethodni govornici, sada bi bilo jako važno da naš politički angažman u e, Turkmenistanu e, očuvamo na životu i moramo pozorno pratiti što se događa u Turkmenistanu. Ne smijemo ponavljati greške od prije nekoliko godina kad smo ovaj dosje stavili u duboki zimski san, što znači da moramo organizirati posjete službenih eh, izaslanstava kako bismo mogli procijeniti situaciju na licu mjesta i nastaviti sa kontaktima, izravnim kontaktima sa predstavnicama Turkmenistana. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Hvala kolega Kukan. Sada bih riječ dao dakle direktoru e, Središnje Azije e, i predsjedniku Europske službe za vanjske djelovanje, gospodinu Klarsu. Hvala gospodine predsjedavatelju. Kao što znate i kao što svi mi znate, bilateralni odnosi Turkmenistana i Europske unije imamo jedan interim, dakle jedan međusporazum koji datira još iz 1998. godine. Okvir za pregovore je izuzetno limitiran kada je riječ o e, zaštiti ljudskih prava i zbog toga bismo zaista preferirali da idemo napred sa ratifikacijom sporazuma o partnerstvu i suradnji koji bi nam omogućio sa svima onim elementima koji su za nas važni i bio bi to zaista jedna e, dobro polazište i platforma. Dijelim vašu zabrinutost vezanu u situaciju u Turkmenistanu. Naravno, postavljamo na svim razinama pitanje zaštite ljudskih prava. Međutim, samo sporazum o partnerstvu i suradnje bi uspostavio zakonodavnu infrastrukturu i dovelo bi nas u bolju poziciju da promatramo pozitivna kretanja i u tom polju. E, naša služba, a isto tako i potpredsjednica Mogherini, je pozitivno odgovorila na zahtjeve Europskog parlamenta, a isto tako i zahtjeva za razmjenu informaciju vezano uz implementaciju E, naših gledanja s obzirom na zaštitu ljudskih prava. Konkretno, od prošle godine naša služba je održala 50 e, sastanaka sa tajništvom AFETA, sa izvjestiteljima u Sjeni, izvjestiteljicom i sa klubovima zastupnika kako bismo ih e, obavijestili o svim događanjima u Turkmenistanu. Služba za vanjsko djelovanje je isto tako i u okviru međuparlamentarnog dijalogu dao u 2015. godinu, u rujnu mjesecu. E, Služba za vanjsko djelovanje je isto tako dalo izvješće odboru DRA, te isto tako pitanja vezano u zaštitu ljudskih prava za 2015. godinu, što ćemo učiniti i 2016. godine, a sastanak je održan 17. svibnja ove godine. A isto tako i e, izvješće o sastancima sa predsjednicima civilnog društva E, specifične informacije o pojedinim slučajevima i e, osobama koje su nestale, a isto tako još nekih drugih slučajeve, a isto tako je u dopisu spomenute koje je potpredsjednica Mogherini uputila e, predsjedniku Broku. Služba za vanjsko djelovanje je isto tako razmjenjivala informacije na području ljudskih prava u Turkmenistanu, a po gledu, dakle, vezano strategije u Turkmenistanu ovo dopis je trebao biti e, organiziran posjet e, u ovog mjeseca, međutim ovaj posjet je otkazan. Služba za vanjsko djelovanje, razmjenu informacija e, će dakle izvršiti u bilo kojem pogodnom trenutku. Što se tiče Venecijanske komisije, a isto tako i njene uloge u sklapanju i stvaranju nacrta novog ustava u Turkmenistanu ovo pitanje postavljenu i e, dakle, na dijalogu o zaštiti ljudskih prava koji smo imali 17. svibnja u Briselu. E, Hačijev, e, zamjenik ministra vanjskih poslova, istaknuo je da će Turkmenistan bilo koje informacije koje dobije od međunarodnih organizacija uključiti u nacrt samog ustava u komentarima. Što se tiče izaslanstva Europske unije, mi smo i ranije napomenuli da smo u cijelosti suglasni sa e, načelom da bi bilo dobro uistinu imati jednu e, izaslanstvo na visokoj razini, ali očigledno je to riječ dakle samih proračunskih sredstava koja nije omogućila e, službi za vanjsko djelovanje imati jedno sveobuhvatno izaslanstvo, a isto tako i vezano uz proračunska sredstva i uz pomoć Europskog parlamenta mogli bismo možda stvoriti veće mogućnosti i veće šanse. Za sada imamo ured za vezu u Aškabadu i naš akreditirani veleposlanik koji je i e, ujedno i veleposlanik u Ankari. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavati. Hvala lijepa. A sada bih riječ dao ponovno našoj izvjestiteljici Ramoni Manesku. Izvoli. Hvala lijepo gospodine predsjedavatelju. Ja bih željela zahvaliti svim svojim kolegama koji su dali svoj doprinos u ovoj raspravi. Doista je točno da imamo vrlo detaljnih rasprava koje smo vodili vezano uz sporazum u partnerstvu i suradnji i htjeli smo dati suglasnost na sklapanje sporazuma kao što je i kolega Kukan i kolega Tojko istaknuli, to je jedini instrument koji bi omogućio i koji bi bio zakonski obvezujući, odnosno koji bi obvezivao turmenisansku vladu e, na korake. Ja bih želio isto tako izvjestiteljima u sjeni e, kazati i točno su naznačili i podcrtali da imamo potrebu za još jasnijim nastojanjima sa turkmenistanske strane na području vladavine prava, zaštite ljudskih prava, reformi u tom segmentu, te isto tako ne želimo da se proces na bilo koji način zaustavlja, da se okrene u, u obrnutom smjeru, želimo pomoći s naše strane i želimo na neki način pokazati našu punu potporu i isto tako i politički se angažirati i zbog toga upravo dolazimo do ovakvog kompromisnog prijedloga znači jedno među izvješće prema e, članku 99. jer mislimo da bi upravo to ovu temu na neki način činilo e, na vrhu dnevnog reda i da će to biti jedna od e, važnih prioriteta želimo nastaviti sa procesima jer što brže trebamo doći u situaciji da damo suglasnost na sklapanje sporazuma o partnerstvu i suradnji kako bismo na taj način mogli poduprijeti Europsku službu za vanjsko djelovanje u njihovim nastojanjima u suradnji sa Turkmenistanom. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa gospođi Manesku, nakon ove rasprave jasno je da ćemo ova e, dati na razmatranje u prošireno predsjedništvo kao što je to i predloža izvestiteljica i što je isto tako i privremeno odgađanje u dakle otvaranje nove procedure naše tajništvo će odbor e, stalno izvještavati o temu. Što se tiče 18. točke dnevnog to bi bilo to. Sada prelazimo na točku 19. a Riječ je o strateškoj komunikaciji Europske unije za borbu protiv propagande koju protiv nje poduzimaju treće strane. Ovo je, e, dakle, izveće na inicijativu e, koja je stalna na neki način tema s obzirom na globalnu informacijsku, komunikacijsku e, prostor koji se nalazi oko nas. Izvjestiteljica iz ECR-a, gospođa Ana Fotiga, koja će prezentirati detalje detalje vezano uz ovu stratešku komunikaciju i ovog izvješća. Ovo je prva razmjena gledišta e, vezano uz borbu protiv propagande. Ovo je mm, rezolucija koja će nam omogućiti da se ove propagandne informacije, hibridne informacije, kontrainformacije i sve ono što je tiče e, dakle politike istočnog partnerstva ruske agresije na e, Ukrajinu, a isto tako i sve one informacije u kontekstu e, sporazuma o pridruživanju sa Ukrajinom i potpuno jasno da je potreba, postoji potreba da se borimo za istinu i za poziciju koju zastupamo. Kako bismo bili dovoljno čvrsti i jaki u ovoj raspravi moramo se e, na neki način prilagoditi tehnikama koje koriste e, suprotna strana i već e, je bilo važnih koraka u posebnom e, dakle odjelu koja se bavi unutar službe za vanjsko djelovanje e, ovom borbom protiv propagande i trebamo vidjeti koje su sada preporuke drugim institucijama unutar Europe i kako bismo mogli biti i u tom pogledu učinkoviti te kako ovu protupropagandu suzbiti a isto tako u pogledu zaštite ljudskih prava i vladanje prava. Ako dozvolite, ja bih eh, dao riječ eh, kolegici Ani Fotika kao izvjestiteljici. Izvolite. Hvala što ste mi dali riječ. Eh, potpuno se slažem s vama o važnosti pitanja oko kojeg su se složili predsjedništvo parlamenta u predsjedništvu parlamenta i dopustili nam da napravimo mišljenje na vlastitu inicijativu. Htjela bih zahvaliti velikom broju stranaka koje su bile vrlo korisne u izradi prvog nacrta izvješća. Htjela bih prije svega zahvaliti tajništvu AFETA i prije svega gospođi Jani Kaminskoj, a isto tako predstavnicima Europske službe za vanjsko djelovanje, prije svega ravnatelju Silviju Monzatu i Charlesu Portmantu, nu koji, su, koji je zadužen u ime europskih institucija za borbu protiv strateških komunikacija protiv Europske unije. Gospodin Portman je osnovao tu malu jedinicu kako bi se zapravo se suprotstavili e, ruskom strateškom komuniciranju protiv Europske unije. I to pogotovo u kontekstu agresije na Ukrajinu te u kontekstu pripajanja Krima i to prije, tijekom i nakon pripajanja. Htjela bih započeti na navodeći riječi visoke predstavnice o prirodi prijetnji s kojima se Europska unija mora suočiti. Radi se o jednoj od najvećih prijetnji. Za neke od nas ona je došla neočekivano. Radi se o velikoj neočekivanoj prijetnji s istoka, iz Rusije. Radi se o e, strateškom komuniciranju i to prije svega kada je došlo do krize u Estoniji. Došlo je do pokretanja određenih institucija, a onda su i druge instance, drugi važni čimbenici, poput e, rusko-gruzijskog rata, pripajanja, graničnih pitanja, došlo je do pokušaja pristupanja, odnosno pripajanja gruzijskog teritorija, a nakon toga došlo je do pripajanja Krima. Imamo i novo pitanje, a to je nešto što su priznali svi važni akteri unutar europske, odnosno međunarodne zajednice, a to je prijetnja s juga, destabilizacija od Marakeša do Bangladeša. I prije svega se radi o prijetnji terorizma, a prijetnje dolaze e, od bliskih susjeda pa sve do naših teritorija naših zemalja. Daesh, Al-Qaida, Al-Nusra i druge terorističke organizacije su iza tih prijetnji, ima ih puno. Priroda tih prijetnji takva je da se odnosi ne samo na područje susjedstva Europske unije, već su granice toliko nejasne da teritorij Europske unije i njezinih država članica je u opasnosti zbog toga moramo priznati, opisati i shvatiti da te prijetnje su više slojne. U vrlo brojnim slučajevima one su napravljene upravo tako da odgovaraju karakteristikama svake pojedine države članice za koju se priprema propaganda. U slučaju ruske propagande, propagande Kremlja, brojni predstavnici Europskog parlamenta odnosno klubova zastupnika Europskog parlamenta, održali su neformalne sastanke gdje su naveli da bi radije naveli ulogu Kremlja. Ali jednako tako treba znati da kad je riječ o strateškom komuniciranju, istovremeno se trebamo e, suočiti i s E, državnim akterima i nedržanim akterima. Kad je riječ o organizacijama poput Daesha, sasvim je jasno da je riječ o asimetričnom ratu. Ali kad je riječ o Ukrajini i državne su vlasti podržavale i hibridne naporne, napor. Dakle, bilo je, bilo je tu i državnih i hibridnih napora. Dakle, ta situacija je bila iznimno složena e, i s obzirom zbog e, s obzirom na te inovativne e, metode bilo je teško uobličiti ovo izvješće zahvaljujući izvjestiteljima u sjeni i njihovim primjedbama uspjela sam to riješiti doprinos gospodina e, Ježepa i Pomjenovskog, to su izvršni direktori, uspjeli smo dovršiti ovaj prvi nacrt izvješća. Tema je iznimno komplicirana. Ona je već potaknula određene primjedbe izvana. I Sputnik je spomenuo to izvješće i opisao ga čak i prije nego što sam prvu verziju izvješća poslala e, tajništvu. Hm, pomalo smiješno, ali oni su već bili upoznati s e, onim što smo željeli upoznati i prije slanja izvješća tajništvu. To je vrlo važno, vrlo relevantno. Mislim da brojni političari prije svega u starim državama članicama su spomenuli koliko je bilo traumatično saznanje da njihovi vlastiti državljani i to prije svega mladi njihovi državljani im se žele pridružiti, putovati otputovati i pridružiti se Isisu i onda se možda vratili, vratiti u Europsku uniju te voditi asimetrični rat protiv vlastitoga društva. To je doista traumatična spoznaja. Te e, to je potrebno kako bi se shvatila priroda prijetnje treba definirati alate, sredstva i načine djelovanja i potom se s njima suočiti na najučinkovitiji način. Čini se da je to jako važno. Isto tako bih htjela reći da je postignut veliki uspjeh za vrijeme latvijskog predsjedništva koje je navelo koji su to koraci koje je potrebno poduzeti. Htjela bih isto tako pozitivnim ocijeniti komunikaciju o zajedničkom okviru koju je pripremila i objavila već visoka predstavnica. To je značajan korak naprijed. Veselim se čuti primjedbe izvjestitelja u sjeni. Naša suradnja bila je vrlo učinkovita i mislim da je ovo tema koja, za koju je vrijedno e, pronaći pravi konsenzus i da se vidi što je to što učiniti u pogledu ove stvarne i e, vrlo potencijalno vrlo opasne prijetnje Europskoj uniji. Hvala. Imamo nekoliko govornika. E, molim da se svi držite zadanog vremena od dvije i po minute. Gospodin Korano je prvi u ime EPP-a. Hvala, gospodine predsjedavajući. Prije svega bih htio zahvaliti izvjestiteljici na dobro obavljenom poslu. Htio bih reći da mislim da bismo za početak trebali e, donositi e, mišljenje koje se odnose na e, zaključke vijeća, prije svega iz ožujka 2015. godine, a isto tako uzeti u obzir regionalnu strategiju za Siriju i Irak. S obzirom na to, očito je da unatoč nedostatku financijskih sredstava, e, radna skupina Europske unije već je obavila e, dobar posao. U izvješće treba staviti prirodu ovakve vrste propagande s kojom, smo u, suočeni. Odnosno, treba reći da e, su te inicijative nastale E, izvan europskih granica, na istoku i na jugu, ali one ciljaju europsku publiku, publiku unutar Europske unije. Isto tako trebamo zajednički se baviti e, Rusijom i e, Daješom u okviru istom dokumenta. Mislim da se radi o dva lica istog problema. Sistemsko dezinformiranje, podrivanje demokratskih e, vrijednosti institucija, te sustavna propaganda koja dovodi do radikalizacije te uništava živote i europski način života. To je osnovni pristup koji bi se trebao vidjeti i u amandmanima koje ću uskoro podnijeti. Naravno, radujem se nastaviti raditi na ovom izvješću s gospođom Fortigom i drugim kolegama. Hvala vam i ovo je za sada sve. Hvala gospodine Unguran. Gospodin Freund je sljedeći, on je, on je dakle izvjestitelj u sjeni za socijaliste. Hvala gospodin predsjedavajući i ja bih htio e, zahvaliti gospođi Fortigi. E, ne vidim gospođu Fortiga, aha evo vidim je e, tamo iza. Hvala na strukturiranom nacrtu tu o tome kako se boriti protiv dezinformiranja i e, propagande usmjerene protiv Europske unije. Prije nego što se osvrnem na det, detalje nacrta, e, pogledajmo možemo li se e, složiti oko zajedničke definicije propagande. Kao što znate, 30. godina 20. stoljeća tijekom e, razdoblja kada su nacisti bili na vlasti, osm, E, uvedeno je ministarstvo propagande s ciljem e, diseminiranja informacija i stoga nacisti nisu bježali od toga da e, alate za informiranje nazovu pravim imenom, a to je propaganda. Oni su širili dezinformacije kako bi se borili za vlastiti interes, ali isto tako da to učine i manipuliranjem javnog mijenja. Zapad i prije svega e, SAD nisu to htjeli trpjeti, pa su isto tako stvorili vlastite alate da bi se borili protiv nacističke propagande, a potom to, potom e, protiv e, sovjetske medijske hegemonije. Voice of America i još jedna organizacija koje su dobivale sredstva od State Departmenta su e, imale jasnu cilju, jasni cilj, a to je e, obavještavati o zapadnjačkim vrijednostima u zemljama gdje su se informacije e, kontrolirale. Komunikacijski sateliti kasnije koje omogućuju da se TV programi emitiraju izvan granica te zemlje su omogućile i pad diktatura i željezne zavijese. Htio bih isto tako istaknuti nekoliko zadrški koje imam. Prije svega moram reći da nisam e, za, zadovoljan time što se e, u jednom izvješću govori i o e, propagandi Rusije i Daesha. ISIS, odnosno Daesh, se ne smatra državom, za razliku od Rusije tako da dizanjem daješa na tu razinu i stavljanjem ova dva e, entiteta, odnosno subjekta na istu razinu je prema mom mišljenju e, e, kontraproduktivno. Međutim, nema sumnje da je se ruska propaganda doživljava na drugačiji način. Poljska, recimo, sasvim sigurno e, osjeća veći utjecaj te propagande nego primjerice e, Portugal. Tako da treba pronaći formulacije koje se odnose na sve države članica, a ne samo na Rusiji e, Rusije i susjedne zemlje. Isto tako, važno je napraviti razliku između loše propagande i dobrog informiranja. Treće, moramo koristiti instrumente kako bismo vidjeli u kojoj mjeri se je ta e, propaganda doprla do masa, odnosno do značajnog broja ljudi. Za sada ne znamo koliko ljudi gleda, sluša, čita e, vijesti koje su usmjeren, koje štite interese Kremlja. E, takva vrsta propagande e, takva vrsta propagande se presreće u nekim zemljama, ali e, teško da itko zapravo e, prati što radi Kreml. I na kraju bih htio reći da ne želim e, kritizirati, ali mislim da trebamo imati više podataka o onome što može, ali i ne mora predstavljati značajnu prijetnju Europskoj uniji. Hvala gospodin e, Ostravićijuš u ime Aldea. Hvala gospodine predsjedavajući. Svi znamo da kada se laž puno puta ponovi, postaje istina. Ako zaboravimo ovu poslovicu, upašćemo u nove zamke. Svi smo svjedoci hibridnog rata. Ne možemo to zanijekati. To je dio naše stvarnosti. Jedan od najvažnijih instrumenata hibridnog rata u prvim fazama je propaganda. Propaganda koja cilja određene društvene skupine, određena područja, zemlje, i narode. Moramo priznati da ovo izvješće na vlastitu inicijativu gospođe Fortige temelji se na vrlo čvrstim osnovama. Mislim da postoje dobri razlozi za donošenje ovog izvješća. Naravno, ja ću podnijeti određene inicijalne prijedloge s naše strane koji odražavaju našu perspektivu, no unatoč tome to je dobar dokument i dobar nacrt i s njime treba dalje raditi. Dragi kolege, propaganda ne poznaje granice. Ili da se drugačije izrazim. Ne priznaju svi pacijenti da su zaraženi. Čuo sam njemačkog kolegu koji je rekao da su zemlje koje su, koje, ispričavam se kolege iz Austrije, ne iz Njemačke, rekao je da su pogođenije zemlje koje su susjedne zemlje Rusiji. E, Njemci su morali čuti priču o Lize, a to je djevojčica, koja zapravo je primjer propagande. Ta priča je primjer propagande. Tu se vidi e, kako se može mijenjati javno mnjenje i to od strane Moskve. A to je samo jedan primjer. Stoga ne smijemo podcjenjivati niti biti e, preoptimistični u pogledu štetnosti ovakve propagande. E, I tu pritom nije bitna veličina zemlje. Kad je riječ o ovom izvješću, želio bih da se tu više na veći naglasak stavi na učinkovitiju suradnju između Europske unije i NATO-a. To je obrambeni savez. E, NATO je obrambeni savez koji dijeli europske demokratske vrijednosti i europski način života i dijelimo slične vrijednosti iako se koristimo različitim sredstvima za njihovo e, ostvarenje. I mislim da ne bi bilo loše da se ta suradnja spomene. Aktivnosti koje su povezane s borbom protiv propagande iz neprijateljskih zemalja trebala bi biti popraćena e, ravnomjernijom raspodjelom financijskih sredstava koje dolaze iz država članica i Europske unije. Države članice bi trebale poboljšati svoje kapacitete, analizirati postojeće instrumente i donositi nužne odluke koje se odnose na neprijateljske informacije te provesti preventivne mjere koje je potrebno uzeti u obzir. I na posljedku htio bih staviti veći naglasak na susjedstvo, jer moramo raditi s zemljama koje su dosta pogođene i zaražene, odnosno inficirane e, neprijateljskim informacijama u europskom susjedstvu i mislim da je to nešto što je e, važan dio e, naše politike, europske politike susjedstva i trebamo učinkovitije surađivati i imati zajedničke programe te razmjenjivati informacije. Sve ukupno gledajući htio bih čestitati gospođi Fortigi. Mislim da je um, izvrsno pristupila uh, ovom pitanju i doista se nadam da će ovo izvješće neće biti posljednji korak Europske unije kako bi djelovala, a ne reagirala u okviru procesa borbe protiv e, propagande, protiv naših društva. Hvala, gospođa Hanes. Ja bih se želio zahvaliti kolegici Fartiga s obzirom na to da je dala jednu jako dobru pologu za, podlogu za našu raspravu, a isto tako bi se želio zahvaliti Federiki Mogherini i njenim suradnicima, a isto tako suradnicima Stratkoma, koji su zapravo su korak dalje no što smo to mi u našoj raspravi i na temelju eh, dakle Endowment for Democracy koji su u sklopu toga dali podloku kako ćemo se ponašati u novoj situaciji propagande koja se usmjerava protiv Europske unije. I zbog toga mislim da je kolega Freund e, kazao nešto izuzetno važno. Na ovom našem kontinentu imamo iskustva sa propagandnom mašinerijom koja je imala i zle namjere. Uvijek smo imali primjere. Upravo zato što smo skupili ta negativna iskustva. Moramo biti dovoljno mudri kako bismo u novoj situaciji e, mudro reagirali na sve ono što se događa ja bih isto tako smatrala mudrim da evo da odgovore na Daesh na ISIS i njihovu propagandu drugačije ocjenjujemo od e, svih onih izazova koje znači Kremljeva propaganda jer mislim da propaganda Kremlja je svjesno usmjerena protiv Europske unije i protiv stabilnosti Europske unije a potpuno o, od vas, kolega Freund, mislim da nije usmjereno na istočnu Europu i da se ne cilja samo na istočnu Europu, već se tugo i svjesno stvara slika Rusije, e, na neki način se želi pomaknuti rakurs, a isto tako možete i sami pregledati programatske e, govore Putinove u Dumi i sam Putin je e, na neki način izrazio se kao fan Goebbelsov e, i kad sam čitala taj govor koji je održao vezano uz propagandu u Kremlju imam sasvim drugu sliku i ruski građani e, pate kroz i zbog te ideje i e, na neki način su žrtve ove nove ideje propagande koja je usmjerena protiv Europske unije. Ono što je prvo potrebno i važno je zapravo da prepoznajemo što je to uopće propaganda, da građani u Europskoj uniji stavimo u stanje da uopće prepoznaju propaganda i da je to jedan vrlo opasan razvoj, da zapravo to ruši temelje naših demokratskog sustava, to je sustavno e, spajanje medija, propagandnih medija koji su izuzetno dobri, e, financirani ratni sputniki ili u Petrogradu koji imaju sistematske zapravo potpore i nacionalističkih i antievropskih pokreta. To je nešto što moramo vidjeti kao ugrožavanje kako reagirati na laži, na teorije zavjere, na poluistine, na zapravo unošenje nesigurnosti i da li to raditi sa protupropagandom koja bi bila glupa ili da to činimo sa kvalitetnim informacijama i pokušajem da to činimo kroz dobro novinarstvo. Juče smo počeli sa kolegicom Fortigom da raspravljamo upravo o tome i možemo mi to kao Evropsku unije, ali mora biti i želja iza toga. Zahvaljujem. Gospodin Hams. Gospodin Štetina. Žao nam je, ništa ne čujemo. Evo još jednom oprostite. Zahvaljujem predsjedniče. Ja također zahvaljujem gospođi Fatiga jer e, radi se ovdje o jednom e, koncepcijskom pristupu i dobro je da je ovo, da se ovo izvješće tako detaljno bavi Rusijom. E, gospodin Astrovićus rekao je da je Rusija vodi hibridni rat, ali protiv koga? To je pitanje na koje treba odgovoriti. Protiv koga vodi Rusija hibridni rat? Protiv nas? Protiv Europske unije? I ova propaganda laži ima samo jedan jedini cilj, a to je uništiti Europsku uniju i to su vrlo učinkovita oružja. Ova propaganda je puno bolja od raketa ili tenkova i protiv toga se moramo boriti i želim također reći a što stoji u posljednjim rečenicama ovog prijedloga, Europska unija, uključujući nas, vrlo se slabo brani protiv tako e, učinkovitog oružja koje upotrebljava Kremlj. Znate sigurno da je gospođa Mogherini pre određenog vremena dobila naputak od vijeća da sastavi tim koji bi se borio protiv e, kremljske propagande. To ona je učinila i e, u tom e, timu nalazi se osam članova koji se bore protiv ovog e, potpor Rusije u vrijednosti milijuna e, Sputnik, e, Rusija, svi ti elementi koji u Rusiji proizvode neprekinuti tijek laži i jednom od zadnjih stavaka ovog prijedloga ispravno se kaže da se trebamo pozabaviti financiranjem. Uvijek trebamo na to misliti. Jer e, ako želimo dobiti ovaj informacijski rat, moramo biti učinkoviti, a to košta novaca. Hvala na pozornosti. Gospodin Maminkins, e, SED. Zahvaljujem, uvaženi predsjedniče. Uvaženi kolege, kao prvo želim pitati Čitate li često ruske medije, kao što se spominja u nacrtu komunikacije? A e, ako to čitate, da li e, sadržaj tih medija mijenja vaše mišljenje? Znamo odgovor na to. Znači, mi govorimo o određenim skupinama populacije Europske unije koji redovno gledaju i čitaju te medije. A što znate o tim ljudima? Zašto ne čujemo ni riječ o nacrtu o tome tko su oni, u kojim zemljama žive, koji je njihov jezik kojim e, govore materinji. znači ja znam u Latviji samo jednu takvu skupinu, radi se otprilike 15% latvijskog stanovništva koji su e, stranci, znači bivši e, državljani SSR-a, ne mogu glasati na parlamentarnoj, lokalnim ili EU izborima i već 25 godina isključeni su iz izbornih procesa jer nemaju državljanstvo. Znaš što možemo reći o njima? Kakva je demokracija? Ono će postaviti jedno pitanje. Zašto biti dio EU Europske unije ako ne možete glasati čak ni na lokalnim izborima? I ne možemo reći da je to Putinova propaganda, to je stvarni problem koji nije riješen već 25 godina, četvrt stoljeća. I upravo zato više vjeruju ruskim mas masovnim medijima nego lokalnoj vladi. I ovaj e, primjer pokazuje da se moramo usredotočiti ne na abstraktnu propagandu, nego rješavanje problema e, građanina. Gospodin Jurek. Zahvaljujem. Kao prvo, Zahvaljujem gospođi Fatiga na ovoj e, odličnoj inicijativi na koju je uputila. I ovdje se doista moramo postaviti pitanje i razmisliti tko smo i kako želimo zaštititi naše interese. Ja bih e, samo nešto rekao dvije stvari. Prvo, prvo činjenica da se trebamo podsjetiti da sadašnje ruske vlasti doduše pokušavaju prikriti svoju propagandu i sakriti ju, ali sve u svemu im imaju politički smjer koji vodi dalje Sovjetski savez i to je bio jedan e, sustav e, društvene neravnopravnosti, jedan veliki dio društva on uopće nije mogao sudjelovati u e, stranačkom sustavu niti internim e, krugovima partije. Znači, to nije baš bilo vrijeme emancipacije većine kao što se to prodaje. Mislim, e, većina društva to dobro znade i to upravo treba uputiti na tu karakteristiku društva i ovi novi kapitalisti to je zapravo E, odgovarajuće e, pre, preobražavanje bivših sovjeta u bivših istih oligarha u nove oligarhe. I sada moramo znati što mi zapravo želimo ovdje zaš, obraniti. Naime, izvješće bi trebalo uputiti na to da mi zastupamo povijesne vrijednosti naših nacija, a ruska propaganda je u svakom pojedinom e, koraku e, tako da e, koristi svaki pojedinačni element. Međutim, ne želimo ići u detalje toga, Vjetnam, Kuba i tako dalje. Sva ta, svi ti društveni elementi ugrađeni su u ovu propagandu i to je očigledno Leninove e, ideologije, znam, I ovdje treba jasno reći da mi moramo braniti povijesne e, vrijednosti naših društva. Branimo zapad koji je u mogućnosti osigurati neovisnost država. Dakle, ne želimo te takvu kulturnu krizu koja e, izlazi iz Sovjetskog, e, iz e, Sovjetskog saveza. Znači, to su ti razni elementi koji su ovdje uključeni. Zahvaljujem. Gospodin Zdrojevski, koji radi na mišljenju za ovaj odbor mišljenja odbora KULT. Štovani predsjedniče, štovane kolegice i kolege, na prvom mjestu, naravno, to je izuzetno važno izvješće, važna tema, a sigurno sam isto tako i to je jedan problem od prorazrednog ranga Svakako možemo se osvrnuti na to da je izvješće došlo jako kasno, prije svega kada je riječ o propagandnoj djelatnosti i koja ima izuzetno velike razmjere. E, dvije do tri točke koje želim naglasiti. U prvom mjestu mi smo zapravo na neki način bez obrane protiv propagandne mašinerije. Nemamo instrumente za reakciju, nemamo sredstva za suzbijanje propagandne djelatnosti, a isto isto tako i nemamo nikakvih programa za izobrazbu na tom polju koje bi mladima u školi objasnilo i pojasnilo da politički marketing i propaganda moraju detaljno istražiti, onda e, moramo postaviti pitanje o samom polazištu. Ja na neki način želim isto tako iskazati da je to možda e, propaganda koja je sigurno utjecaj na javnom polju, to je jedna greška, a koristi se kako bi se javno mjenje dobilo na stranu, odnosno kako bi se ovjerilo javno mjenje sa nevjerodostojnim elementima. Znamo da propaganda nema nikakve veze sa e, izvornom i istinitom informacijom. Moramo se međutim osnovati i na de, e, krive informacije, dezinformacije i krivu interpretaciju same stvarnosti. O tome je riječ. Okretanje činjenica, izvrtanje činjenica, ono što nema veze sa e, istinom i onda učinkovitom postaje i sama propaganda. To je nešto što moramo unijeti u izvješće. Apsolutno je potrebno ne da govorimo o propagandi jedne države ili jedne regije, ne, već moramo propagandu uzeti kao jedan fenomen. E, gledano u ovom svjetlu, e, Europa je napadnuta sa svih strana i moramo e, paziti na to. Jednako tako važno i što želim zaključno kazati, izgleda kao da u ovom trenutku možda zaista imamo hibridni rat, hibridne konflikte s kojima se moramo suočiti, a pri tome i naši instrumenti bi morali biti hibridni. Tradicionalni instrumentari nije dovoljan koji proisteću još iz e, druge polovice 20. stoljeća. Moramo zaštititi naše vrijednosti i naš razum. Zbog toga nam trebaju tehnološke inovacije na tom polju kako bismo zaista mogli suzbiti ovu krivu informaciju i mogli biti na u borbi protiv propagande, te kako bismo u konačnici spriječili e, na neki način i smrt ljudi. E, za mene je jako važno da u okviru ovih aktivnosti e, ne odgovaramo vlastitom propagandom, što znači da zadržavamo naše europske vrijednosti. Moramo razlikovati informaciju od propagande, stvarne izvore e, same propagandne djelatnosti, vidjeti interese tih autora koji pišu takve tekstove, moramo dati jasne i e, točne informacije ljude i mlade pripremiti na to da moraju biti otporni na upravo pokušaje propagandnog djelovanja. A isto tako moramo e, imati e, prave informacije u društvu. Dajem riječ. Antonio Panceri, izvolite. Presidente, molto brevemente, ma siccome siamo ancora Zahvaljujem, evo samo vrlo kratko. Još smo, smo u fazi kad razmjenjujemo mišljenja i dijelim podijeliti, želim podijeliti s vama neke od zabrinutosti nekih problema koje ja imam sa dosadašnjim radom. Naime, postoje neke zamke ovdje koje treba izbjeći. Jer e, ne želimo iskrivljenu perspektivu e, gdje vidimo samo Rusiju. I svakako ne želimo E, sada ubaciti Ruse u isti koš sa Dešom. E, ne, tu treba diferencirati stvari, Znači, mislim da će cijela stvar krenuti u krivom smjeru politički na kraju. A druga stvar, treba ćemo krenuti dublje, dublje u tehničku opremu i sustave koji su potrebni što se tiče ICT opreme, IKT opreme, kompjutera i tako dalje. Nego trebamo pogledati sve ove sofisticirane sustave koji su potrebni da bi se odgovorilo na pitanje propagande kako sada vidimo. I također trebamo za početak identificirati instrumente koji su nam na raspolaganju kako bismo mogli investirati na odgovarajući način, na odgovarajući način odgovoriti na probleme. I treća stvar je sljedeća. Sada, dakle, ako uzmemo obzir činjenicu da Najjača propaganda dolazi iz zemalja iz Europske unije, a ne iz trećih zemalja. Dakle, uzavši to u obzir, moramo iznaći politički odgovor koji će odgovoriti na propagandu iz trećih zemalja. I to je nešto što se vraća svako malo, razgovaramo o tome i govorimo o vrijednostima, ali radi se o pitanju europskog identiteta. Jer kad dobro potresete europski identitet, shvatite da propaganda jednostavno tu se nastanjuje jer mi se sami oslabljujemo i činimo se osjetljivim na takve uh, utjecaje. Naša slabost privlači takve propagandne napade. I ne trebamo zatvoriti oči pred svojim vlastitim internim slabostima. Svakako su tu određene sile na dijelu koje mogu dovesti do sloma Europske unije i dezintegracije i Svakako postoji opasnost u tome, ali ta opasnost nije da će nas uništiti propaganda trećih, sami ćemo se uništiti. I tu postoji ta slabost koju trebamo uključiti u ovu e, raspravu. Nismo samo e, na udaru propagande izvana. Gospodin Freund govorio je o ulozi Deša, da nije na pravom mjestu i e, dakle vlastim slabostima. Pa hvala, gospodine Petidius. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Zahvaljujem. U rezoluciji o propagandi Rusija je uključena i ja mislim da je to kontradiktorno e, politici koji se trenutno vodi u Europskoj uniji. Mi Rusiju smatramo strateškim partnerom, sastavljamo sporazume o, toke, o tome kako izaći na kraj s sirijskim problemom, a istovremeno o, je Rusija neprijateljska zemlja, a ne partner jer propaganda je jedan od instrumenata koji se koristi u ratu. Znači što sad želimo? E, Rusiju kao neprijatelja ili kao partnera i mislim da naglašavanje ove propagandne strane, znači ako e, mislim želimo strateški surađivati s Rusijama, moramo moramo malo napustiti ovaj e, borbeni pristup koji smo zauzeli. Mislim da smo malo kontradiktorni ovdje. Ponekad je teško povući pravu liniju između informiranja i propagande. I važno za nas je da jednostavno govorimo istinu. A ono što propaganda pokušava učiniti je dati svoj spin na stvarne događaje. Mi ako želimo kredibilitet moramo imati solidarnost među zemalja Europske unije, što bi značilo da ne možemo dopustiti jednoj zemlji članici da padne u ovakvu popularizaciju osiromašenja. I ne možete reći da je Europska unija važna zbog solidarnosti, vrijednosti i tako dalje. I, i spustiti jednog od svojih članova da se brani sam za sebe. I mislim da je najbolji mjesto da se, gdje da se krene u su borbi protiv propagande je prihvatiti vlastite greške i nedostatke tamo gdje postoje. gospođa Fatega govori o Rusiji i propagandnom alatu pravoslavne crkve. Ja sam e, pravoslavni e, građanin Grčke i pravoslavna crkva me širi propagandu nego koristi poruku ehm, koju šalje vjera, to je okrenuti drugi obraz. E, I doista nisam e, sretan što se spominje e, pravoslavna crkva u ovim terminima i također se kaže i da Rusija dovodi u pitanje i propituje vrijednosti. Pitam se koje su to točno vrijednosti koje napadaju i govori se o ponovnom e, prepisanju povijesti. Dakle, koji je to povijest koja se e, ovdje mijenja? Hvala gospodine Epididijes. Ne mislim da smo mi toliko borbeni i ne mislim da smo baš e, da želimo da Rusija bude neprijatelj i rival Gospođa Kalnjeteva, možemo možda može reći, sada je na redu i ona tu temu voli e, i bila je izvjestiteljica za globalnu strategiju vanjske politike i to je dio njezinog posla. Da, hvala predsjedniče uvažene kolege. Da sam upravo htjela reći da ja smatram da izvješće gospođe Fotiga kao dio e, doprinosa Europskog parlamenta izvješću koje e, je pripremila e, gospođa Mogherini o globalnoj strategiji sigurnosnoj vanjskoj policiji. Naime, mi živimo u digitalnom svijetu, povezani smo i međusobno ovisni. I ovo pitanje o kojem danas raspravljamo je kako pronaći ovu finu ravnotežu između sloboda medija i fer e, natjecanja tržišnog, jer ne možemo govoriti o fer natjecanju ako, po, ako gledamo tvrtke kao što je Rusija danas ili Sputnik koji imaju državni, koji živa državnog proračuna i to u znatnoj mjeri. Upravo zato je posebno važno da Europska komisija provede ne samo istraživanje o ovim oblicima hibridnog e, rata, informacijskog rata, nego da se na doista istraži ova nužnost iznalaženja načina na koji možemo promicati europske vrijednosti i financirati ih, jer bez financiranja nikada nećemo moći se suprotstaviti neprijateljskoj ideologiji. Također želim spomenuti još neke stvari koje smatram da su važne, a to su sljedeće. Moramo posvetiti više pozornosti obrazovanju, znači kako analizirati informacije i to mora biti proces e, učenja cijeloživotnog. I također trebamo razmisliti o tome kako ojačati europske mreže, informativne mreže i kako možemo iskoristiti znanje koje već postoji u drugim međunarodnim organizacijama i posebice želim ovdje govoriti o Centru za odličnosti NATO-a u Rigi, Centar izvrsnosti NATO u Rigi, ali postoje i drugi dionice. I na kraju ovo ilegalno financiranje koje je ovdje je uključeno kroz razne kanale i koristi se za e, ovaj, hibridni informativni rad. ja vjerujem da ne samo da zemlje članice trebaju imati obavještajne službe koje se time bave i da naše zemlje članice znamo to i rade, nego vjerujem da se moramo usredotočiti na stvaranje e, EU obavještajne agencije koja bi mogla istraživati poveznice poveznice, ilegalno financiranje koje ide prema e, novinarima i nevladinim udrugama, a koji pokušavaju izokrenuti. Iskrenu komunikaciju informiranje i odstupiti od toga. Dakle, svi smo svjesni da ništa nije tako lako kao nekome isprati mozak i trebamo biti vrlo pažljivi kada ustanemo u obranu naših vrijednosti, jer to je naš e, najvažniji ključni zadatak. Hvala Sandra. A sada još jednom dajem gospođi Fatigi riječ. Zahvaljujem. E, želim e, zahvaliti svim današnjim sugovornicima u ovoj raspravi koja je doista vrlo važna. Doista je važno iskoristiti ovu e, mogućnost razmjene mišljenja o ovom izvješću, kao što sam već e, spomenula. E, znači, strukturirati ova pitanja, dati im dobru sintezu nije bilo tako lako. Doista, tu ima puno dokumentacije da, za potporu svim ovim E, izjavama, ali trebali smo pronaći e, neki temelj za raspravu. Svakako e, cijenim nacrt mišljenja odbora KULT koji daje jedan dodatno gledište na našoj raspravi za koje mislim da je vrlo plodonosan i instruktivan u apsorpciji ovog znanja. Posebice me je zanimala ova napomena o nužnosti e, korištenja hibridnih alata kako bismo se suprotstavili hibridnom ratu i rado ću kasnije u jednom trenutku na sastanku izvjestitelja u sjeni ući dublje u to na sljedećoj sjednici u Strasburu, pa ćemo možda ući dublje u to. Zahvaljujem svim kolegama koji su ovo poduprli i računam da ćemo razraditi još neka od ovih mišljenja. Evo još jednom mogu li spomenuti pitanje Ruške strateška komunikacija, strateška komunikacija Kremlana. Neki to žele iskoristiti ovaj Putinov sustav i pokušati nas izmanipulirati, nas na zapadu, time što to u jednom izvješću povezu sa prijetnjom s juga, uglavnom Deša i njihovom strateškom komunikacijom. Sad želimo to ili ne, postoji cijeli niz dionika danas e, koji su okrenuti protiv nas. I moramo se suočiti s time, biti svjesni toga i razumjeti to i razumjeti vjerojatno različitu prirodu i nužnost korištenja raznih alata da se tome suprotstavimo, ali ipak ne bismo smjeli biti naivni u suočavanju s ovim prijetnjama, jer postoje prijetnje i još odgovor na napomenu gospodina Freunda o između Poljske recimo i Portugala. Kao predmeta ruske propagande. Spominje se u izvješću da aktivnosti koje su poduzete su prilagođene posebice za e, određene publike u raznim zemljama članicama. U određenoj mjeri svakako e, treba i poduzeti veći napor e, da se e, da se takva poruka prenese Poljska, ali Poljska je cijepljena protiv toga. Mislim, desetljećima je <laughs> čak stoljeće smo na to navikli i nije slučajno e, što su na crnoj Putinovoj listi veliki broj Poljaka upravo. To je malo različito, ali pro, sam proces je takav da ruske aktivnosti su također usmjerene najvjerojatnije u istoj mjeri prema starim zemljama članicama i drugima. I to rekao i e, gospodina Ostrovićius e, i one primjer one njemačke djevojke. Hvala. Thank you very much, Madame Fotiga, for your conclusions. Hvala gospođo Fotiga na vašim zaključcima. Već vidimo iz rasprave da će biti rasprave između izvjestitelja u Sjeni, e, da li proširiti, suziti, da kako operacionalizirati sve skupa i kako uključiti i vjerska e, na neki način pitanja. E, želim vam puno uspjeha u daljnjim pregovorima. Dozvolite da podsjetim da su rok za amandmane do 27. svibnja. Svi oni koji su želili još e, um, podlasiti svoje amandmane 27. lipnja 12 E, na plenarnoj u, u rujnu. Još e, dva, e, dakle, prebacivanje našeg dnevnog reda, AFET, dakle, izvješće iz Bosne i Hercegovine i ono što smo odgovorili za danas popodne, a druga obavijest je večeras, neki od vas su dobili pozivnice, mi smo E, vezano uz izaslanstvo EU e Ukrajina. E, imamo prezentaciju i prikaz filma dokumentarac o Majdanu, izuzetan dokumentarni film, svi oni koji se žele priključiti, a FED proširen sastav predsjedništva počet će ranije u 6 sati nego što je predviđeno u 7.30 u Pozar. Svi ste pozvani na projekciju ovog filma koji želite doći. Sada pređemo na e, dakle, posjet Bosni i Hercegovini u Mostaru i u Sarajevu smo bili u dakle, srijedu i četvrtak prvi posjet Afeta e, Bosni i Hercegovini nakon što je Bosna i Hercegovina e, podastila zahtjev za primu članstvo 15. veljače. Vi znate koliko je parlament bio aktivan kako bi se stvorila povoljna atmosfera za prijem ovog zahtjeva, prije svega kada je riječ na razini vijeća i predsjedništva koje smo dobili, isto tako i od komisije i visoke predsjednice gospođe Megarine te e, povjerenika Hana. Naša posjeta uključivala je raspravu u Mostaru, dakle susret u Mostaru, jedan od većih i najvećih gradova u e, Bosni i Hercegovini nakon Sarajeva gdje je zapravo bila zapravo implementacija iz 2010. godine Ustavnog suda za organizaciju izbora, e, lokalnih izbora 2008. E, koje nisu održane 2008. 2012. opći i lokalni izbori u listopadu. Postoji suglasnost da će se postići sporazum između stranaka kako bi se ovi izbori održali. U Sarajevo smo se susreli sa e, predsjednikom predsjedništva, gospodina Izetbegovića, isto tako i premijerom, predsjednika vijeća, gospodina Zvidića, koji je bio i e, kao gost Afeta u Strasburu, a isto tako i premijera e, Republike Srpske, e, i gospođa Cvijanović. Susreli smo s kolegama, isto tako iz parlamenta, a isto tako i izaslanstva uz dakle sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, parlamentarni komitet SAPC, dali smo jasnu poruku da se moramo pridržavati e, pravila koje sljedećeg e, puta se sastaje početkom lipnja u Strasburu. Isto tako smo imali e, jako mm, značajne kontakte sa predsjednikom Europske unije te predstavnica nevladinih organizacija E, naravno e, ne samo agenda reformi Europske unije, već i e, organizacijski i funkcionirajući mehanizam koordinacije, te isto tako i prihvaćanje, isto tako stabilizacijski i mehanizam pridruživanja. Također, 2014. godine je organiziran sastanak kako bismo imali upravo u listopadu izbor na lokalnoj razini. Naša politička poruka je bila ne samo ohrabriti e, u provođenju reformi, već i održavanje kohezije, a tendencije dezintegracije e, su svugdje. E, dakle, e, vidljive Republika Srpska koja je predložila dva referenduma koje nisu održano, međutim vidjeli smo isto kako je neprihvatljivo upravo postupanje prema biskupu Franju Komareca koji je bio i u ovom parlamentu 1.12. 2015. godine. Također, ono što je bilo na dnevnom redu je isto tako i procesuiranje e, ovog zahtjeva za prijem u članstvo Europske unije kroz vijeće. Nadamo se da će e, zemlja kandidata bi mogla biti postignuta tijekom 2017. godine, a isto tako nadamo se pozitivnom odlukom tijekom slovačkog predsjedanja. A sada bih e, dao riječ Kristijanu Predu, našem izvjestitelju, koji je učinio jedan izuzetan izvješće koje smo usvojili prije dva mjeseca i koje će vam kazati e, malo više o procesima reforme i onome što smo e, susreli u Sarajevu. Hvala lijepo. Hvala, gospodine predsjedavajući. Andrej Plenković je vrlo sveobuhvatno prikazao naš rad tijekom posjeta Bosni i Hercegovini prije tjedan dana. Inicijalno, kada smo napravili program posjeta, htjeli smo otići u Mostar kako bismo napokon čestitali policiji Bosne i Hercegovine na e, sporazumu koji bi mogao dovesti do lokalnih izbora u Mostaru. Nažalost, pregovori e, koji se, su se činili pozitivnima nisu iznitrili dobar rezultat i otišli smo na lice mjesta kako bismo čuli e, politički odgovorne osobe. E, čuli smo SDA, HDZ, SDP i DF to su glavne političke snage u zemlji i pokušali smo shvatiti zašto e, lokalni izbori su se proveli u ostalom dijelu zemlje, a ne u Mostaru. Dobili smo i iznenađujuću reakciju. Rečeno nam je da je to odgovornost e, međunarodne zajednice da iznađe rješenje. Mi smo na to reagirali tako što smo rekli da E, Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost za provedbu preuzetih obveza e, kad je riječ o Mostaru. E, prenijeli smo snažnu poruku političkim dužnosnicima, a vidjeli smo se sa gospodinom Izetbegovićem i rekli mu kako je važno organizirati izbor u Mostaru. Isto tako smo imali sastanke u Sarajevu i bavili smo se pitanjem a radi se o nečemu što očekuju političke vlasti, a radi se dakle o podnošenju e, molbe za članstvo u Europskoj uniji. I e, tu su tri obveze koje je potrebno ispuniti. Andrej ih je spomenuo mehanizam koordinacije s kojim se kasni. Prilagodba eh, ssp a nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, te program reformi, reformska agenda. To je nešto što je jako važno, a to je isto tako i eh, poruka koju je delegacija prenijela. Gospodin e, Vigemark je e, više puta rekao i htio bih reći da nam je više puta e, pomogao dakle u organizaciji ovog posjeta. Kad je riječ o kontaktu s političkim dužnosnicima, htio bih reći da smo vidjeli E, gospodina e, Novalića i Dijanovića, dakle dva premijera i ja sam gospođi Cijanović e, predstavio dio izvješća koje usvojio naš parlament s velikom većinom, a odnosi se na Republiku Srpsku. Njezina reakcija nije bila baš prijateljska. Ona je rekla da je izvješće tendenciozno i površno. Dakle, nije imala namjeru surađivati s nama, već je zadržala distancu. Više puta sam rekao da želimo uključiti Republiku Srpsku i njezine vlasti u ove napore, a radi se o zajedničkim naporima svih aktera Bosne i Hercegovine kako bi ona išla e, prema europskom članstvu. I pozvali smo prijatelje iz Republike Srpske na suradnju. Kad je riječ o popisu stanovništva, nakon objave rezultata popisa, e, postavilo se pitanje metodologije e, izračuna i objave rezultata. Srećom, ipak je došlo, odnosno, nažalost, opet je došlo do obeshrabrujućih signala iz Republike Srpske. Ovo izvješće koje sam spomenuo je jako važno za ovu zemlju, a govori se i isto tako, tu se spominje jedno, jedna važna tema za ovu zemlju, a to je borba protiv korupcije. E, potrebni su tužitelji, državni odvjetnici koji se ne boje istraživati ponašanje političkih drž e, dužnosnika E, i bitno je da vlasti isto tako se angažiraju u borbi protiv korupcije. Mi smo prenijeli i poruku o potrebi da naši kolege, parlamentarci Bosne i Hercegovine, zauzmu stav o SPEC-u e, i CEU. E, gospodin Brok će koji nam se upravo pridružio zajedno s kolegom Piculom. Dakle, gospodine predsjedniče, o vama govorim. Dakle, naš predsjednik Brok i gospodin Tonino Picula su napisali dopis u ime našeg odbora, a odnosi se na poslovnik. I ja sam podsjetio naše kolege iz Bosansko-Hercegovačkog e, parlamenta da se radi o instanci koja omogućuje suradnju između Bosansko-Hercegovačkog parlamenta i Europskog parlamenta i e, s obzirom na to e, poslovnik treba biti usvojen na sljedećoj sjednici početkom lipnja. Evo, to je sve. Mislim da je to bio kvalitetan posjet i hvala svima koji su pomogli. Hvala. Hvala lijepa što ste nas e, i mene izvijestili o našem zajedničkom putu u Bosnu. Mislim da smo raspravu već... Šujica se javila za riječ. Hvala lijepa. S obzirom da sam bila samo tijekom prvog dana u Mostaru nazočna i tijekom radnog ručka sa gospodinom Vigemarkom, mogu reći samo nekoliko riječi. Prema mom mišljenju postoji razlika ako govorimo ovdje u parlamentu i kada da izdajemo rezolucije i kada na licu mjesta vidimo samu situaciju, to je potpuno različito ono što me najviše pogađa je mm, da je politički, e, govorimo o lokalnim političkim čelnicima u Mostaru koji se ne mogu dogovoriti o izborima ukoliko nemaju većinu u parlamentu u Sarajevu kako bi se implementirala odluka o e, Ustavnom sudu onda poslije postavlja pitanje kako će uopće nastaviti sa puno važnijim pitanjima. To je pitanje koje sam sebi postavljam. Što se tiče Bosne i Hercegovine, ja sam za europsku integraciju, ali ova pitanja na neki način mislim da moramo puno ozbiljnije porazmisliti. Moraju promijeniti izborni zakon, a ne mogu ga izmijeniti bez implementiranja odluka vezano uz koje bi trebalo donijeti Ustavni sud a koliko sam čula da je vaš e, posjet bio jako uspješan i dobar i veselimo se i radujemo se upravo tim koracima koji idu u dobrom smjeru. Hvala lijepo toliko o Bosni i Hercegovini. E, je kratka napomena vezano uz ovu posjetu i koje e, sam u dijelu Mostara, kada je bilo Mostar riječ, ja nisam bio tamo nazočan, ali na svim ostalim raspravama koje su održane u Sarajevo bio sam nazočan. U Bosni i Hercegovini je zapravo pitanje, ali ne samo u Bosni i Hercegovini, temeljno je pitanje da u svim državama u okruženju od e, zapravo straha od prošlosti nema se nikakve hrabrosti gledati i baciti i smrti pogled prema budućnosti. Svi se blokiraju međusobno kako bi zadržali svoje sadašnje e, pozicije, a kako se ne bi pojavila ponovo događaj iz prošlosti i zbog toga po, zapravo nemamo hrabrosti. Ono što čini ključ Europske unije i zapravo je Bosna i Hercegovina mali mikrokosmos svega onoga e, da se upravo krene napred da se stvari dogovore. Životni uvjeti su sve lošiji za samo stanovništvo, a ne kao što je u Europi vidljivo poboljšanje. I dokle god imamo ovakvo nepovjerenje pogleda u budućnosti, nećemo moći ići naprijed i ostaćemo u sadašnjosti, odnosno u sadašnjem stanju. Sve tri skupine su suodgovorne za ovo, sa različitim predznacima, odnosno sa različitim e, pozadinama, a moramo tu naći novo polazište, bilo je interesantno, e, ne samo sadržajno, e, onako kako se ponašaju međusobno zajednički susret sa e, predsjednikom ministarstva e, e, Republike Srpske. To je čak i predstavnik mlađe generacije. Sadržajno se ništa nije promijenilo, ali moj osjećaj je bio da je međusobni odnos, osobni odnos postao konstruktivniji no što nam je to poznato iz priješnjih vremena. Nadam se da je taj osjećaj da me ni ne vara i mislim da je to i najvažnija poruka sa ovog susreta. Znamo da se ova čitava e, priča može držati na okupu tako što ćemo dati evropsku perspektivu i nadam se da neće to biti samo igra i fake kako bi se ovo stanje zadržalo, već kako će to zaista biti mogućnost e, u budućnosti. Međutim, i u to više nisam siguran. Da li je to samo na neki način umjetna e, e, predstava kako bismo formalno održali i da svatko e, radi svoj posao i nema međusobnih dodire, a mislim da je jedna od naših najvažnijih zadataka jasno i glasno pojasniti i kazati, a ne iza dip diplomatskih krutih stavova zadržati što mislim da smo predugo se zadržavali na tim diplomatskim temama i tu postoje čak i na neki način sondiranja i mladi ljudi shvaćaju upravo da to mora biti. Tako inače ćemo ići u potpuno krivom smjeru. Ovo stanje ne možemo očuvati da bismo još i za 20 godina e, zadržavali ovu evropsku perspektivu u samom narodu. To nije u interesu ni stabilnosti te regije, a niti u našem interesu. I zbog toga e, smo dobro promišljali zajednički sljedeći susret koji bi se trebao održati sa predsjednikom ministarstva i u Banja Luci bismo se našli sa predsjednicom Republike Srpske. Da, ti već evo daješ izražaj. To je upravo e, razlika. Upravo zato što ti pušu i zato što uzdišu e, jer obje strane su kazale da, oni bi to rado vidjele kako bismo eto imali neke promjene u razmišljanjima kada želimo postići neko rješenje. To mi se čini polazište koje moramo imati. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama koji su sudjelovali u ovom izaslanstvu. Zatvaram ovaj dio naše zasjedanja i idemo na proširno predsjedništvo. Sljedeći naš e, sastanak odbora koji je to dan? U četvrtak, idući četvrtak, da, nije nam najpotrebnije, ali morat ćemo se požuriti idućeg četvrtka. Šta će uopće biti na dnevnom redu? imamo dovoljno problema u svijetu, osim izvješća Europskog parlamenta koje možda nisu ni značajni ni važni, a da bismo se susreli. A to je dan kada e, klub EPP-a neće biti nazočan. Znači, ako nemamo jako važnih e, stvari e, drugog lipnja, onda bi bilo dobro da ju naprosto brišemo i da se vidimo 13. i 14. srpnja a 6. lipnja i ovako i onako se nalazimo u Strasburu, a morao bi razmisliti o tome da stavimo neka važna pitanja na dnevni red koje ćemo eto, možda htjeli obraditi drugi lipnja. Jeste li suglasni sa time? Ovi poludnevni susreti četvrtkom nisu baš posjećeni u onoj mjeri i s obzirom da i nema glasovanja, onda su svi u svojim izbornim jedinicama. Kolega Tenok će imati vremena pobrinuti se o tematici Brexita. I to bi bilo zaista dobro ako bi to zatvaram ovu današnju sjednicu.